I start the meeting we, uh, we will have... Krenut sa sastankom. Ministar Schmidt će kasniti deset minuta, ali bih e, htjela iskoristiti ovo vrijeme koje imamo prije njegovog dolaska da vas izvijestim o nekim, e, da vam iznesem neke informacije. Kao prvo želim vas izvijestiti o odluci koordinatora na posljednja dva sastanka. Nismo imali sastanak odbora nakon prethodnog sastanka koordinatora. 16. prosinca je održan sastanak koordinatora. Na njemu su donesene odluke da će Danuta Hübner biti izvjestiteljica o izvješću o među institucionalnom sporazumu o boljem zakonodavstvu. Na tom istom sastanku smo odlučili da će misija AFKO u odnosno posjet Ateni biti između 33. i 1. No, odnosno 31. E, ožujka i 1. travnja. Ako nema prigovora na spomenute preporuke, onda ih smatram usvojenima. I sada neka priopćenja vezano s današnji sastanak koordinatora tamo su donesene neke odluke. Kao prvo, što se tiče izvješća na vlastitu inicijativu o e, provedbi međuinstitucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu, dogovoreno e, je da će AFKO biti otvoren za suradnju sa odborom Juri temeljem pravila 55 ako Juri to odluči primijeniti, a ja čini mi se da su se na to odlučili. Socijalisti su dobili to izvješće. Mercedes Breso je predložila Richarda Korbeta kao izvjestitelja s naše strane u AFKO. Zatim smo donijeli odluku o mišljenju temeljem pravila 54 o proračunskom kapacitetu za eurozonu. To ćemo proslijediti EPP-u, oni će imenovati izvjestitelja i nadalje smo donijeli odluku o izradi mišljenja našem odboru temeljem e, pravila 53. o proračunu, o izvješću na proračun vezano uz politički doprinos Europskog parlamenta što se tiče srednjoročne revizije MFF-a od 2014. do 2020. E, socijalisti će imenovati izvjestitelja. Dakle, to, oni su, njihov klub je dobio ovo izvješće. Htjela bih vas također izvijestiti o još nečemu. Možda bi bilo bolje da smo to činili jutros. Ja sam se u međuvremenu sastala sa Peterom Gujerom, veleposlanikom Nizozemske. Dakle, sastali smo se početkom siječnja i razgovarali o svim e, temama o kojima je govorio ministar, a to je pravo na istragu. E, ja sam iznijela stalište s kojim se slaže i Ramon, zatim sam e, mu nešto rekao o izvješćima Bresa Brok, kao i Verhofstadt i Gigold, te Ramon o e-demokraciji, tako da je predsjedništvo informirano o tome. E, nadalje sam informirala veleposlanika o našem stavu vezano uz izborno zakonodavstvo te koja su naše očekivanja od predsjedništva. Zatim smo razgovarali o međuinstitucionalnom sporazumu o boljem zakonodavstvu te smo spomenuli predstojeći sastanak Kosaka. Za vrijeme nizozemskog predsjedništva u Hagu će se održati sastanak nacionalnih parlamenta. Ja ću tamo biti prisutna po službenoj dužnosti. Dakle, evo, to su teme koje smo raspravili sa veleposlanikom. Sada čekamo da dođe ministar. ako vi nemate nikakvih e, pitanja, ja nemam više informacija za sada, za vas. Dobro, onda ćemo pričekati ministra Šmita. Što je točka 11? Koja je to točka? a to je mišljenje o razrišnici. Pascal nije tu. Dvanaest smo već odradili. Da, pod razno nemam ništa, možemo to odraditi. A što se tiče točke 14. sljedeći sastanak će biti ponedjeljak 22. i utorak 23. Da, s time smo zaključili. And to the point. So the last point will be 11. E, tako da ćemo završiti sa točkom 11. To će nam biti posljedna točka dnevnog reda. How regular? No, no, but then you will have. I think it's a good idea to have on Thursday afternoon meetings on important difficult things, then nobody <laughs> can. Pani profesor, więc Piper na pewno nie przyjdzie, bo nie ma. Okay, so we, we do everything today. A Wieland może przyjść, może nie przyjść, a Makali Dragi kolege, s obzirom da je četvrtak poslje podne, srećom oni koji nisu nazočni mogu pratiti sastanak putem interneta. Uistinu nam je drago što se ministar Schmidt odlučio odazvati našem pozivu i to nakon eh, završetka luksemburškog predsjedništva. Drago nam je da će nam iznijeti svoje mišljenje o i svoje gledanje na Europu u ovom trenutku. On kaže da se osjeća kao slobodan čovjek. Vidjet ćemo kako to izgleda kada čovjek koji se osjeća slobodnim eh, govori pred Europskim parlamentom. Izvolite. Hvala. Želim vam prije svega zahvaliti što ste me pozvali na ovaj sastanak nakon što je završilo Luksemburško predsjedništvo. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovno s vama i imam dojam gotovo kao da još uvijek nije završilo, ali moram priznati da osjećam i olakšanje. Kao što znate, ja se vrlo rado odazivam pozivima parlamenta, i ne samo na vašem odboru, nego i na drugim odborima, ali i na plenarnoj sjednici. Da, i imamo isto tako, imali smo i na sastanak s nacionalnim parlamentima, da, i to je bilo zanimljivo. E, ne želim e, dugo govoriti o rezultatima rada Luksemburškog predsjedništva, o razdoblje je bilo prepuno događaja i tragičnih zbivanja, a i velikih izazova. I ti događaji i ti izazovi još uvijek nisu iza nas, kao što neki kažu. Vjerojatno do sada nikada nismo imali toliko prijetnji i pred Europskom unijom se do sada nikada nije našlo toliko pitanja tu je mm, da kako migrantska kriza, mm, to je jedan od e, najvećih problema s kojima smo se morali nositi i naši kolege iz Nizozemske će mm, morati nastaviti raditi na tome. Međutim, mislim da to zapravo ide i dublje, budući da sada razgovaramo o nekim suštinskim pitanjima europskih integracija. E, što će biti sa šengenskim sustavom e, koji je sastavni dio čitavog projekta europskih integracija, zatim što je sa solidarnošću unutar Evropske unije, što ta riječ znači i što pod time podrazumijevamo jer je tu bilo nekih izazova, a još uvijek nismo pronašli odgovarajuća rješenja, barem što se tiče izbjeglica, ali to se ne odnosi samo na izbjeglice, e, budući da smo imali i druge krize. Osim toga, naša e, slobodna demokratska društva nalaze se pred izazovima. Kao prvo, zbog prijetnji koje predstavlja terorizam. Ono što se dogodilo početkom prošle godine, a posebno na kraju te godine, uistinu je strašno. To predstavlja veliki izazov našim slobodnim, otvorenim društvima, no isto tako se pojavljuju i neki upitnici eh, u Europskoj uniji što se tiče koncepta slobodnog i otvorenog društva i mislim da je to zapravo nešto e, na čemu počiva Europska unija. To su naše temeljne vrijednosti i one su na neki način ne dovedene u pitanje, ali su na neki način se preispituju u pojedinim zemljama. I to su pitanja e, s kojima će se morati pozabaviti parlament. Što se događa e, kada je riječ o temeljnim slobodama i pravima, što je sa slobodom medija, neovisnim pravosuđem i tako dalje. To su uistinu temeljne vrijednosti, ne samo u državama članicama, to su temeljne postavke funkcioniranja čitave Europske unije. Dakle, to su sve pitanja koja su e, izišla na površinu E, nažalost, mi sada više ne možemo rješavati i to prepuštamo nizozemsko predsjedništvo, No, ipak smo raspravili neka pitanja. Spomenut ću prije svega međuinstitucionalni sporazum. Tu smo uspjeli doći do završetka rada. E, dakle, proveli smo pregovore koje smo uspješno zaključili. Tako da imamo novi međuinstitucionalni sporazum. Mislim da ste o tome već govorili. Ne, o tome ćete govoriti kasnije. Danas poslije podne. Neću ulaziti e, u podrobnosti. Mislim da je vaš pregovarač već e, iznio ono što je najvažnije. No, htio bih e, zahvaliti parlamentu i pregovaraču na vrlo pozitivnom i konstruktivnom stavu e, tijekom pregovora, dakle gospodinu Verhofstadtu i zahvaljujući njegovom e, konstruktivnom i pozitivnom stavu uspjeli smo postići dogovor. E, za nas kao predsjedništvo bilo je još nekoliko ključnih pitanja s kojima se složila većina u vijeću, velika većina, jer e, predsjedništvo je tu pregovaralo ime vijeća. Kao prvo, radili smo na poboljšanju transparentnosti i na suradnji među institucijama. E, institucije se ne smiju doživljavati kao suparnici i ne smijemo ih međusobno svađati. Ako želimo da Europska unija dobro funkcionira, moraju postojati dobri e, odnosi, dobra suradnja među institucijama. I smatram da će ovaj novi e, međuinstitucionalni sporazum poslužiti kao dobra osnova za takvu suradnju. Isto tako ovlasti koje jamči ugovor ne smiju biti ograničene, ne smije se dovoditi u pitanje e, samim sporazumom. Mi svi želimo bolje zakonodavstvo, bolju regulativu, želimo da Evropska unija funkcionira glatko i učinkovito, da ne bude opterećena birokracijom i da ne donosi zakonske propise koje nitko niti želi niti treba. No, tu se mora uspostaviti dobar balans i čini mi se da je ovim sporazumom postignuta takva ravnoteža, Njime se omogućuje bolje i učinkovitije funkcioniranje Unije i to bi trebalo e, značiti da se neće donositi zakoni koji nisu potrebni. Mm, isto tako e, nama je bilo vrlo jasno da ne bismo trebali e, ispustiti iz vida što se događa ako Europa ne djeluje, the Cost of Non-Europe. I mogli smo ustanoviti da je u mnogim područjima taj trošak veći nego ako se donese previše zakonskih propisa. Kada ne bi bilo Europske unije, kada bismo imali 29 različitih zakonodavnih okvira, to bi dovelo do zbrke na unutarnjem tržištu i kao to bi isto zna, tako značilo da nema e, usklađenih propisa, a to podrazumijeva troškove za privatni sektor. Dakle, ne radi se samo o tome da e, poduzeća moraju snositi određene troškove zbog Europske unije. Isto se može reći i za građane. Da, ne kažem da to nikad nije slučaj, no što bi bilo kada ne bi bilo e, zakonodavnog okvira na europskoj razini, i kada ne bi e, došlo do usklađivanja zakonskih propisa, e, imali bismo nacionalna tržišta, a to bi moglo dovesti do mnogo većih troškova i mi smo pokušali to ugraditi u ovaj sporazum i čini mi se da je u konačnici ovaj sporazum e, vrlo uravnotežen i da će to biti kvalitetan doprinos za Europu, e, za bolje funkcioniranje Europe i za bolje funkcioniranje njezinih institucija. Još nekoliko riječi o jednoj temi kojoj sam iznimno predan, a to je e, bolje upravljanje u Europskoj uniji. Mislim da ste vi e, pripremili izvješće o tome kako poboljšati funkcioniranje Europske unije. Tu je riječ o Lisabonskom ugovoru. Mi smo o tome razgovarali i e, sa nacionalnim parlamentima. Zatim čini mi se da vi e, pripremate ili e, razmatrate mogućnost izrade izvješća na temu ugrađivanja e, sporazuma o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u pravni okvir Europske unije i tu se postavlja pitanje boljeg, kvalitetnijeg upravljanja, posebno u eurozoni, dakle to je jedna od središnjih tema. E, to je jedna od tema koje sam ja, e, koja je za mene bila vrlo važna, dakle nekad samo u svojstvu ministra za europske poslove, nego i na dužnosti ministra rada. Dakle, ono što trebamo ustanoviti jest je li ovaj ugovor pretjeran i je li usmjeren samo na jedan aspekt dobrog upravljanja. A u to spada i socijalna dimenzija prema mom mišljenju. Čuo sam da su neke države članice zauzele stav. E, naime, imali smo sastanak ministara rada i socijalne politike i e, odlučili smo da moramo i taj aspekt ugraditi u sustav upravljanja. Zatim e, dolazimo do jedne teme na kojoj ste vi dosta radili, to je pitanje izbornog zakonodavstva, odnosno njegove reforme. Imali smo razmjenu mišljenja o tome, i imali smo također dobre kontakte i, neformalnu razmjenu mišljenja s Koreperim. Čini mi se da ste, to je bio jedan eh, radni doručak, eh, dakle taj sastanak Korepera na kojem ste vi bili. E, dakle, očito je ostvaren neki napredak. Vaše izvješće je sada na dnevnom redu i sada trebamo vidjeti e, kako dalje. Ja vas <laughs> i dalje podržavam. Ovo izvješće iznosi neke prijedloge, a to predstavlja značajno poboljšanje e, za u smislu održavanja europskih izbora, ali isto tako i daje veći legitimitet tim izborima. Jedan od najvećih problema koji smo imali, sjećam se da sam o tome razgovarao sa Joe Linenom, bio je kako uvjeriti ljude da izađu na birališta. Kako im dokazati da je to uistinu važno, da trebaju glasovati. A ovu, ova reforma koju vi predlažete e, uistinu je važna i mislim da je treba usvojiti, no kao što znate to je jedan e, specijalni postupak koji je dosta složen, ali možete računati na našu podršku u tome. I posljednja točka koju bih htio spomenuti je istražni odbor. Da, bilješke smo i na francuskom pa ne uspijem pročitati. E, dakle, istražni odbor Moram priznati da u, u tom području nismo ostvarili tako značajne pomake. Mi smo pokušali da se ponovno pokrene rasprava o tome, imali smo dobre kontakte s izvjestiteljem. E, također je bilo e, razgovora između vijeća i parlamenta. Mislim da je ovo tema koju trebamo staviti na dnevni red i vjerujem da ćete savjetovati našim nasljednicima da nastave raditi na tome. Mi smo ponovno živjeli e, taj dosje i mislim da bi bilo dobro da sada počnemo raditi na tome da se pokuša doći do zajedničkog nazivnika, e, dakle govorim o parlamentu i vijeću, ja vam želim također pružiti svoju podršku u tome. Hvala vam lijepa. Sada ćemo nastaviti sa razinom mišljenja george Šeflin, nakon toga zastupnici bresu i Lajnen. Uh, hvala vam lijepa i hvala vam gospodine ministre što ste nas danas posjetili. Jako je bilo zanimljivo poslušati ono što nam imate poručiti. Luxemburg je predsjedao više puta i svaki put je dao jedan svoj doprinos svom predsjedanju, predsjedanju Unijom, to to doba, doba krize. Mam jedno pitanje za vas. Jedno je ja sam prvo je da sam ja zainteresiran za europsku inicijativu građana. Jutro smo je spominjali sa predstavnikom nizozemskog predsjedništva. Zanima me kako vi gledate na to pitanje? I dalje dobivam poruke dakle, od različitih dionika, predstavnika civilnog društva, oni nisu jako zadovoljni onim što se događa, te pa me zanima što vi mislite. Drugo pitanje, nešto šire prirode, možda nećete željeti odgovoriti na to, tiče se solidarnosti. Čini mi se da do solidarnosti dolazi ukoliko je ona ishod rasprave. Mislim da se nju ne može provoditi. A ono što, ono što se dogodilo, događa u zadnje vrijeme je neka vrsta solidarnosti po diktatu. Vi morate pokazati solidarnost ili To je došlo na vidjelo tijekom luksemburškog predsjedanja. Me zanima kako ste vi to doživjeli. We, take Mercedes, you will have more balance. Mercedes, izvoli. Merci. Eh, de... Hvala. U ime kluba zastupnika socijalista želim osobno zahvaliti Luksemburškom predsjedništvu na uloženom trudu. Drago nam je bilo što smo imali priliku razgovarati eh, s vama o brojnim temama koje su važne za Europsku uniju. Kao i uvijek cijenimo tvoj angažman na institucionalnim pitanjima. E, dakle, želimo ne samo više Europe, nego i bolju Europu i posebno području socijalne politike. Isto tako cijenimo da smo tako brzo došli do zaključka e, među, do zaključivanja institucionalnog sporazuma i sada će parlament e, preuzeti taj dio i ćemo vidjeti kako se to odražava na naš rad. Imam e, pitanje, imam dva pitanja. Prvo, govorio si o radnoj skupini koja se bavila pitanjem boljeg odnosa s nacionalnim parlamentima. Ponekad to zovemo zelenom karticom, ali ne radi se samo o tome, riječ je o tome da se više čuje glas nacionalnih parlamenta u Europskoj uniji, je li ta radna skupina došla do nekog zaključka, hoće li nastaviti s radom za vrijeme sljedećeg predsjedništva. Mi smo dobili neke informacije, ali vrlo sažeto. Bilo bi nam drago čuti je li, e, hoće li to dovesti do nekog konkretnog prijedloga. I sada moje drugo pitanje, e, htjela, odnosno komentar, htjela bih skrenuti pozornost luksemburške vlade, ne više predsjedništva, na jedno pitanje koje se odnosi na bolje upravljanje ekonomsko upravljanje u Europskoj uniji. Mi imamo dva prijedloga u izvješću Elmara Broka o kojem ćemo uskoro razgovarati. E, prvo da se e, zatraži od komisije da izradi neke socijalne pokazatelje kako bi se e, mogao mjeriti, mogli mjeriti rezultati koje postižu države članice ne samo u ekonomskom nego i u socijalnom smislu. I drugo, da se pokuša doći do jednog socijalnog pakta, jednog istinskog socijalnog pakta, e, što znači da se ponovno lansira ideja o Europi kao o e, tržišnom gospodarstvu koje je socijalno osjetljivo. Mi znamo da ste dakle vi radili na, na tim temama, da je vaše predsjedništvo radilo na tome. So, on, on uh, the European uh, Kada je riječ o uh, Evropskoj inicijativi građana, moram reći da ja podržavam tu ideju, ja sam bio član konvencije, mislim da je važan element, da bi trebao biti još i važniji, dakle u približavanju građana, Također trebamo im dati svojevrstan utjecaj na oblikovanje evropske politike. Nažalost, taj instrument još to nije dostigao. je što je tako. Mislim da bi trebalo doći do revizije onoga kako to funkcionira i što i kako ga bolje provoditi. Mi bismo to podržali zato što mislimo da ga valja modernizirati, iznova osmisliti. To se odnosi na sustav na europskoj razini, zato što moramo priznati da postoji jaz između građana i institucija. I neću se sad ograničiti samo na europske institucije, to se događa i na nacionalnoj razini. Dakle, to je način na koji možemo stvoriti participativnu demokraciju. Dakle, da damo građanima pravo da kažu što ono što žele i što smatraju da je važno. Ideja iza ovoga je bila upravo da se na taj način iniciraju neki projekti. Nisam siguran što se sada trenutno događa. Znam da je izrađena studija, sada čekamo što će poduzeti komisija. A ja bih htio savjetovati komisiju, ukoliko mi to dozvolite, da bi trebali nastaviti sa pozitivnim pristupom prema ovom instrumentu. Nije riječ o ograničenju njihove nadležnosti, oni misle da imaju monopol nad e, inicijativama. A mislim da bismo mogli malo ovdje e, oblikovati dakle način na koji se započinju inicijative. to u ovome također valja raspravljati u vijeću. Oni u vijeću moraju biti svjesni da je Europi potreban dodatan demokratski zamah i to bi mogao biti značajan doprinos u tom smislu. Biću vrlo kratak u odgovoru na vaše drugo pitanje. Slažem se da solidarnost nije pravni instrument i da bi ona trebala biti stanje duha. to trebao biti način na koji zemlje članice djeluju, uzeši u obzir, dakle, situaciju koju prolaze njihovi susjedi. To je princip na kojem bi trebala funkcionirati Europska unija. Znam na što se vi referirate, to je bilo pitanje kvota koje osobno ne volim, ali o tome se razgovaralo i kad kad trebate solidarnost e, organizirati. Međutim, to bi trebalo biti stajalište koje dolazi od svih zemalja članice. Tu ću se zaustaviti. Mislim da to ne možete urediti propisima, da bi to trebalo biti dakle stanje duha u Uniji. Ukoliko se on izgubi ili postane nešto slabijim, onda ulazimo u nemirne vode. Kada je riječ o suradnji sa nacionalnim parlamentima, govorilo se dakle i odnosima između nacionalnih parlamenta, a ono što želim reći je da oni trebaju igrati važnu ulogu. Imamo dakle odredbe u ugovoru kojim daju tu ulogu. To je rečeno na sastanku sa predstavnicima nacionalnih parlamenta. Ne može doći do stvaranja nove institucije u tom smislu. zato što bi to izmijenilo, omelo ravnotežu u sustavu. Dakle, nacionalnim parlamentima su dana brojna nova prava i to je u redu. Unutar EU skupine još možemo vidjeti kako bolje povezati nacionalne parlamente, kako približiti njihove ideje, to je također važno. ali dati parlamentima, grupi parlamenta pravo veta, to bi narušilo cijeli sustav i zato moramo biti jako oprezni. Jako dobro znate na što mislim. Što se tiče upravljanja, mislim da moramo poboljšati e, gospodarsko upravljanje Mislim da ono sada nije dovoljno demokratsko i da tu euro, u eurozoni također određen, određenu ulogu mogu odigrati nacionalni parlamenti. Kako točno to urediti? Ne bih sada o tome govorio, ali postoji dakle mogućnost uključenja nacionalnih parlamenta. Govorimo dakle o fiskalnom upravljanju nacionalnim proračunima. Oni su još uvijek dakle, u domeni u nadležnosti nacionalnih parlamenta. Dakle, to je nešto što se njih tiče i mogli bismo ih bolje uključiti, te bolje uključiti i Europski parlament. Što se tiče socijalnih kriterija, mi smo smatrali da se to mora iznova uravnotežiti, jer kad govorimo o proračunu, fiskalnim politikama, makroekonomskim politikama, to sve izuzetno utječe na naše socijalne sustave, na sustave socijalne zaštite. Dakle, ne možemo odvojiti ove dvije stvarnosti, moramo se osigurati da se pojasni socijalna dimenzija proračuna. Potom tu ideja o svojom stupu socijalnih prava, ona je zanimljiva. Poslušao sam ono što je rekao predsjednik komisije. Međutim, imamo već velik broj e, raznih deklaracija o Europskoj uniji. Ja sam napisao jedan članak 1989. donesena je povelja o, socijalnim pravima i to tijekom francuskog predsjedništva. Imali smo nakon toga čitav niz deklaracija, povelja. Kada govorimo o socijalnim pravima moramo biti ozbiljni i, mora, i ovi i ove ideje mora imati odgovarajući pravni oblik. I tu se upravo o tom pitanju se održava, održavaju glavne rasprave. Tu je potom i s tim povezani protokol. Naročito kada govorimo o provođenju međuinstitucionalnih eh, sporazuma tada moramo razgovarati o određenim dakle, sporazumima, ugovorima o koji će se ticati socijalnih stupova ili prava, kako god ih vi želite nazvati. To je nešto gdje još postoji mjesto za raspravu. Ukoliko budemo raspolagali samo nekim nejasnim formulama, onda to zasigurno neće puno pomoći. Hvala, Jolajnen. Ja, Nikola Schmidt, äh, danke für dieses Engagement, die Begeisterung, nicht während. Äh, Hvala gospodinu Schmidtu na njegovom zalaganju i na entuzijazmu, ne samo tijekom Luksemburgskog predsjedanja, već i nakon toga. Ja sam bio ovdje tijekom zadnjeg Luksemburškog predsjedanja. I tada je vaše predsjedništvo bilo jako aktivno, ne znam bi li se to moglo reći, za sve zemlje članice tijekom predsjedanja. Nalazimo se u kontekstu krize, nedostaje nam nešto solidarnosti, ali i discipline. Ne slijede svi pravila, pa niti načela Europske unije. Mnogi su već istaknuli da bi se Europska unija mogla raspasti zbog toga. Čini mi se da međutim da je situacija poprilično jasna. Institucije funkcioniraju, komisija funkcionira jednako i parlament, a slaba karika je vijeće. Dakle, moramo vidjeti kako možemo dakle, reformirati vijeće. Za razliku od kolega Šoflina, moram reći da većinsko glasovanje nije diktatura. Vijeće može glasovati većinom, ali uvijek nastoji doći do jednoglasnosti. To može biti i negativna pojava, zato što je zato potrebno dugo vremena i uvijek e, se uspije postići sporazum samo oko najminimalnije razine slaganja. Moramo vidjeti kako tu možemo stvari poboljšati upravo ve većinskim glasovanjem. Nalazimo se u, u epohi socijalnih, odnosno društvenih medija, imamo čitave platforme koje iznose razne novine, a mi još robujemo nečemu što obuhvaća samo konferencije za medije. Teško je doći, dakle, do javnosti, teško je komunicirati. Sjećate se i sintagmu prije nekoliko godina Bad Europe. I hvala vam na potpori za izmjenu izbornog zakona. Tijekom susreta u Koreperu, britanski predstavnik mi je rekao, a nitko nije glasovao za, a danci su mi rekli da su se oni suzdržali. Međutim, kolege ipak jesu glasovali za mnoge točke ali na kraju, kod prihvaćanja glavnog dokumenta, dakle ukupnog dokumenta, ta su neke teškoće. Međutim, vidimo da je moguće ipak e, nastaviti svojim projektom, zato što je za njega postignuta velika većina kada je riječ o poimeničnom glasovanju. To ne može biti opravdanje. Ne, ne može pronaći nikakvo opravdanje primjerice za zemlje koje su se od početka protivile ovoj stvari. Hvala vam. Ramon Haurek, izvolite. Dobar dan, gospodine ministre. Neću govoriti o istražnom odboru. Možete biti mirni. Ali htio bih vam osobno zahvaliti na vašem radu i na načinu na koji ste uspješno započeli put za koji se nadamo da ćemo nastaviti slijediti, ali mislim da dijelimo stajalište u Europi, o njezinim vrijednostima, te bih iskoristio priliku da kažem sljedeće. To je nešto što je spomenuo i kolega Joe. Gotovo sve čime se ovdje bavimo nailazi na prepreke u vijeću. Ukoliko pogledate unatrag možete vidjeti da smo također imali posla sa raznim krizama, možda nisu bile ovako velike kao sadašnja, danas govorimo o nekoliko istovremenih kriza, Brexit, Grexit, e, izbjeglička kriza, gospodarska kriza. Međutim, i u prošlosti smo prolazili kroz teška vremena. Međutim, tada se stvorio određeni zamah u kojem su institucije zemlje članice uspjele raditi zajedno i nastaviti na zajedničkom putu. Slično je bilo i sa prihvaćanjem Lisabonskog ugovora, prisjetimo se odbijanja u nekim zemlje članicama, pa ipak su zemlje članice uspjele prevazići to, ta teška vremena. Međutim, sada imamo osjećaj da sile koje tamo djeluju ne vode računa o interesu Europe, iako čujemo da se ta Europa zaziva. Imamo primjerice problema sa porezima, prethodna porezna mišljenja, izbjegavanje plaćanja poreza i sve to je sada izbilo upravo tijekom krize koju jako osjećaju naši građani. A istovremeno komisija radi na novom zakonodavstvu. To povjerenik svi dolazi pred istražno povjerenstvo. Pokušava se poboljšati situacija s, porezim, s porezima, potom počujemo odgovor da mi nemamo nadležnost u tim pitanjima. Međutim, i sam povjerenik kaže da je potrebna veća koordinacija među zemljama članicama da bismo se mogli nositi s tim problemima. Ali sada su nam zemlje članice rekla to nije u našoj nadležnosti. Međutim, jutros je povjerenik za unutarnje poslove rekao nešto jako važno. Rekao da, da je bilo više razmjene podataka o terorističkim aktivnostima da smo možda mogli izbići napad u Parizu. I mislim da su takve izjave jako ozbiljne, one su istinite. Već 12 godina živimo u uz opasnost dakle, terorističkih napada protiv Europske unije, napadi u Londonu 2004. i tako dalje. Pa zemlje članice očito ne žele razmjenjivati informacije. To je neoprostivo. Gdje će to moći biti riješeno? Pa u vijeću odluka se mora donijeti upravo tamo rotirajuće predsjednicu bi se trebalo time pozabaviti ili stalno vijeće i gospodin Tusk, oni trebaju doista znati kamo sve ovo ide i pitam se postoji li koordinacija na europskoj razini. Ovo nije kritika, već je zabrinutost koju sam htio izraziti. Eh, bon, je, je, je comprends tout à fait que, bien sûr, le, le, le premier... Potpuno se da se ovdje najprije, da je vijeće glavni krivac. Ja sam eh, i dalje u sastavu vijeća, iako više nemamo funkciju predsjedavanja vijećem i u vijeću se mogu vidjeti oprečna mišljenja država članica. I ovdje postoje također neka proturječja, e, ne slažu se svi sa svima i neka stajališta su vrlo radikalna. Imao sam prilike u posljednjih nekoliko mjeseci čuti e, razna stajališta. Ovo što ste vi spomenuli kada govorite o jednom zajedničkom gledištu usprkos nekih manjih razlika, e, dakle to se sada raspada i u tome je najveća opasnost. A to se nadovezuje na ono što sam rekao. Solidarnost je prije svega stanje uma, e, pristup, način gledanja na stvari. Ako se krene u relativizaciju tog načela i ako e, idemo u smjeru djelovanja svatko za sebe, onda e, ćemo na taj način oslabiti Europu. I to se odnosi na sve države članice i svi europski građani će za to platiti vrlo visoku cijenu. To je jedna e, kratkoročna politika, jedna kratkovidna politika možda nam nedostaje vizije na razini Europske unije. A kada je riječ o većinskom glasovanju, to je nužna pretpostavka. E, dakle, u nekim područjima još uvijek e, se odluke donose jednoglasno. U ostalom spomenuli smo pitanje poreza. Međutim, e, kada bi se sve odluke donosile jednoglasno, mi ne bismo mogli pratiti dinamiku razvoja u svijetu, dakle bilo da je riječ o privatnom sektoru ili ostatku svijeta. E, dakle, drugi već idu brzinom svjetlosti, a mi i dalje kaskamo za njima, e, pogotovo u ovo doba kada se zbog tehnologije sve ubrzava. I zato moramo imati glasovanje kvalificiranom većinom i da kako da se uvijek pokušava ići na najširi mogući konsenzus, ali u određenom trenutku, kako je predviđeno ugovorima, mora se glasovati kvalificiranom većinom. Jer ako je to već predviđeno ugovorima, zašto ne onda? Ne mislim da je kazna ako se netko nađe u manjini, E, to je jednostavno demokratsko načelo. Svi moraju biti u stanju prihvatiti da je njihovo mišljenje manjinsko. I u ostalom, e, to je sastavni dio sudjelovanja u europskim procesima. Dakle, moramo prihvatiti da imamo manjinsko mišljenje i moramo prihvatiti stav većine. Što se tiče rasprave o budućnosti Europe, ja sam već e, bio tu kada smo razgovarali o Europi, o tome kako informirati Europi e, i to me podsjeća da sam već dugo u ovim krugovima. Sjećam se da je bila jedna inicijativa iz Nizozemske na tu temu Dakle, svatko mora preuzeti svoj dio odgovornosti, mora e, iznositi argumente kojima će uvjeriti javnost u e, prednosti Europe. Što se tiče strategija i davanja e, davanja novca marketinškim tvrtkama da pokušavamo prodati Europu kao bilo koji drugi proizvod, nisam baš uvjeren da je to strategija koja može funkcionirati. Mi ljude trebamo uvjeriti E, i za to su nam potrebni rezultati. Zašto je došlo do ovog nedostatka povjerenja, kako smo zapali u tu krizu? E, možda zato što rezultati nisu uvijek na visini očekivanja i neki od vas su to spomenuli, zato moramo objasniti javnosti da ćemo bez Europe završiti pred zidom i da ćemo ići unazad e, u brojnim područjima, ne prema naprijed. Isto vrijedi za razmjenu podataka među policijskim službama. Dakle, ne mislim da se radi o tome da ljudi ne žele komunikaciju. Stvar je o određenom načinu rada, o navikama, o mentalitetu, e, jer policija je razmjerno kasno uvedena u evropsku arhitekturu. Dakle, tek e, ugovorom iz Maastrichta e, smo dobili e, stup koji se odnosi na pravosuđe unutarnje poslove. Dakle, mora se raditi na opređenju mreže i moraju postojati dobri refleksije. Dakle, trebamo informacije koje ćemo svima podijeliti. Dakle, ako je netko uhićen na granici, Dakle, da je francuska policija imala podatke belgijske policije, ta osoba bi bila uhićena. Međutim, francuska policija nije raspolagala tim podacima. I smatram da bi ovi e, dramatični, tragični događaj trebali poslužiti e, kao lekcija da više nećemo prihvaćati nedostatke e, i propuste u tom području. Što se tiče fiskalne teme. Ja sam nešto veći optimist. U posljednjih nekoliko mjeseci i zapravo posljednje dvije godine je određeno nešto što ne bismo bili mogli zamisliti prije samo nekoliko godina. Tako da postoji politička volja da se e, ostvare neki pomaci, da postoji još uvijek blokada to prihvaćam, ali e, u fiskalnom području ipak se e, stvari pomiču. Isto tako e, to se događa i unutar Europske unije zato što dolazi i do nekih promjena na svjetskoj razini. Jer s jedne strane imamo Europsku uniju, a s druge strane E, sve ono što se događa na razini nekih drugih e, institucija kao što je OECD i dakle tu se ide prema većoj suradnji u fiskalnom području i nastojanju da se povede borba protiv e, porezne evazije i prijevara. Naime, države shvaćaju da ako žele preživjeti financijski da ne mogu da se ne mogu prepustiti poreznoj konkurenciji. Sam još što se rasprave tiče zamisao sastanka socijalnog vijeća Eurozone, da li još uvijek stojite pri tome ili do toga neće doći? Nadam se da će do toga doći. Dakle, kao predstavnik države, članice i nekih drugih mogu reći da je to dobilo podršku, kao i kritike, ali podršku određenog broja zemalja, tako da na tome još trebamo poraditi. Možda i pronaći neka fleksibilnija rješenja. Organizirali smo euroskupinu na temelju modela financijske euroskupine, tako da su to samo članice eurozone. Mogu pretpostaviti da postoji određeni dio da sudjeluje u našem radu na socijalnim pitanjima koje se izravno tiču članica eurozone ili euromehanizama, no sve države članice koje žele naravno dobrodošle su. Jer imali smo ne članice koje ne bi željele biti odvojene od mogućnosti socijalnog napretka. Dakle, čak i ako nisu u eurozoni. Ali dakle, važno je imati na umu tu socijalnu dimenziju i određeni napredak smo i ostvarili tekom predsjedništva u tom smjeru. Dakle, da socijalni napredak bude e, čvrsto ukorijenjen u cijelo pitanje gospodarskog upravljanja. I tu zahvaljujem parlamentu na svim vašim izvješćima. Samo da se nadovežemo na to. Dakle, navječuje da započne sa radom e, uključivanja fiskalnog pakta u pravni okvir Europske unije. No, također ste rekli da tu moramo razmotriti socijalne stupove, no vijeće se time još ne bavi, ne razmatra to to je dio e, rasprave koja okružuje izvješće petorica predsjednika i dio toga koliko brzo možemo napredovati na produbljivanju eurozone. Dakle, to je sastavni dio tog pitanja je prvi korak koji je trenutno predložila komisija, čak možda je već drugi korak, ne predviđa nikakve revizije ugovora. Svi znamo probleme povezane s time. No isto tako znamo da vjerojatno ukoliko želimo produbiti i osnažiti eurozonu, da moramo nastaviti sa nekim revizijama. Dobro, moram reći da ćete nam nedostajati jer nemamo toliko ministara u Europi koji imaju takvu posvećenost i razumijevanje i viziju i strast za ovaj posao. Dakle, zahvaljujem na suradnji. Hvala i meni bilo zadovoljstvo. <laughs>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 Tako da dajem riječ sljedećem za govorniku ili govornici za sljedeću točku. Jer ćemo pričekati. I am wondering if uh, we uh, mm, remember to ourselves uh, <laughs> our report. We can speak for the, the three present. We shall try to be short. <laughs> Pokušat ćemo biti kratki. The problem uh, with the Saturday afternoon, uh, but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 ovu temu, da ću nastojati biti kratka. Već smo govorili o načelima koji su nas vodili u izradi ovog dokumenta. Tome smo govorili dakle, više puta. Organizirali smo i javna saslušanja. Želim još jednom ponoviti razloge za ovo. Danas smo to spominjali. Europa se nalazi pred nizom važnih izazova to su izazovi kojima se zemlje članice same ne mogu nositi. Povjerenje u Evropsku uniju je poljuljano i potrebno je dakle povratiti transparentnost, povećati transparentnost institucija i pokazati veću sposobnost ostvarenja. Uvjereni smo da unutar Lisabonskog ugovora postoji značajan potencijal koji još nije dovoljno iskorišten. I mnogi instrumenti koji se tamo nalaze mogu se primjenjivati i koristiti kako bismo se nosili sa izazovima koje sam malo čas spomenula. Također u temeljnim načelima je metoda zajednice koja je iznad dakle međuvladinih metoda i uvijek bi se trebala poštovati i više koristiti. Dakle, koristeći upravo jedan od instrumenta koji nam omogućava da pređemo sa jednoglasnog glasovanja do kvalificirane većine zbog čitavog niza razloga. Kao što smo već više puta istaknuli, izvješće se bavi institucijama, dakle poboljšanjima do kojih bi moglo doći unutar funkcioniranja različitih institucija. Tu je jedan dio koji se tiče dijaloga sa nacionalnim parlamentima i to smo danas spomenuli. Dakle, povećati suradnju poštujući nadležnosti svih tijela. Jedan dio izvješća je posvećen vijeću, to smo upravo sada spomenuli u raspravi sa luksemburškim ministrom. Vijeće je jedna slaba točka dakle funkcioniranja europskih institucija. Mi se bavimo e, značajnijom ulogom dakle Europskog vijeća koje sve češće sebi prisvaja dakle zakonodavnu funkciju koja što nije sasvim u skladu sa ugovorima i smatramo da ukoliko želi imati takvu ulogu, da bi trebao koristiti prijelaznu klauzulu kako bi se prešlo dakle sa jednoglasja na većinsko glasovanje. Isto ovo, ali nešto detaljnije, rekli smo o vijeću, dakle opet unutar mogućnosti ugovora, ono se može doista prometnuti u zakonodavno tijelo na način da poveća svoju transparentnost uz korištenje savjeta tehničkih ministara na način kako se to poduzima ovdje u parlamentu. Dakle, uz definiranje vijeća kao zakonodavne formacije. To je već bilo naznačeno u ustavnom ugovoru, ali to je nešto, klauzula koja se ne nalazi u Lisabonskom ugovoru, ali mogla bi se ostvariti, dakle, primjenjujući postojeće propise, odredbe unutar ugovora, ukoliko za to postoji dobra volja. Potom je tu jačanje uloge parlamenta, dakle, u, unutar izbora predsjednika komisije, govori se o propisivanju postupka, dakle imali smo vodeće kandidate, špicen kandidate, taj smo postupak primijenili, međutim on nije konstanta, dakle sugeriramo da se osnuje Evropska riznica, i da Evropska i da eurozona ima svog zastupnika na međunarodnoj razini. Jedan dio izvješća posvećujemo načelu subsidijarnosti, to nije teret, on je poštivanje Europe koja je izgrađena na davanju dakle, nadležnosti Europskoj uniji uz poštovanje nadležnosti zemalja članica, pa i subnacionalnih razina koju predstavlja odbor regija i gospodarski socijalni odbor također spada u ovu skupinu, to je horizontalna subsidijarnost, dakle slobodna organizacija društva. Čitav niz e, opaski tiče se produbljavanju ekonomske i monetarne, tiče se ekonomske i monetarne unije, to je dakle pravi zakonodavni akt koji se tiče ekonomskog upravljanja, dakle traži se pojednostavljivanje, demokratizacija europskog semestra. Neću duljiti, samo sam htjela podsjetiti kolege da je svojobrasan katalog tu je sve ono što bi se moglo poduzeti da se poboljša funkcioniranje Europske unije kako bismo ostvarili ovu blisku uniju koja se možda ne sviđa premijeru Cameronu, ali nama primjerice se upravo, se upravo to, nama se primjerice upravo to dobata i još velikom broju drugih u Europi. Predlažemo i da se bolje koristi proračun Europske unije da se poboljša način glasovanja donošenja odluka o višegodišnjem financijskom okviru, da se poveća mogućnost investicija u Europskoj uniji uz korištenje svih raspoloživih instrumenata. Mislim da je to jasno svima bez povećanja investicija. Brojne stvari koje građani očekuju neće se moći ostvariti Bavimo se mm, također jedinstvenim tržištem, ostvarenju prave fiskalne, ostvarenjem prave fiskalne unije, dakle i institucionalni setup koji će biti bolji za gospodarsku i monetarnu uniju. I mislimo da je unutar postojećeg ugovora, kao što smo malo čas razgovarali, moguće ostvariti jednu socijalnu dimenziju, tu imamo dva prijedloga koji su jako važni. Njih upravo želim istaknuti, ako postoje još neki, komisija bi trebala definirati set socijalnih kriterija kako bi ocijenila performanse u području socijalnih pitanja zemalja članica i moramo ići ka pravom socijalnom paktu koji bi ponovno pokrenuo tržišnu ekonomiju, to je karakteristika Europske unije. Jedan velik dio izvješća je posvećen aktualnoj situaciji u kojoj se nalazimo, dakle vanjsko djelovanje, veća učinkovitost i dosljednost zajedničkog djelovanja u europskoj vanjskoj i sigurnosnoj politici, Ovdje tražimo od vijeća također da pređe na većinsko glasovanje kada god to bude moguće uz korištenje trenutnog zakonodavnog okvira. Potom je tu stalna i strukturirana dakle, instrument stalne i strukturirane suradnje koji bi se mogao koristiti ka stvaranju zajedničke obrane. Vidimo tu neke inicijative od strane komisije i pozdravljamo inicijativu za zajedničku obalnu stražu koja bi omogućila da se ojača djelovanje zemalja članica. Potom kada je riječ o pravosuđu i unutarnjim poslovima, tu je pitanje dakle, upravljanja izbjeglicama mislimo da je uz ovaj sustav koji sam malo čas spomenula potrebno ojačati i bolje koordinirati rad tajnih službi u Europi koje trebaju sve više zajedno raditi. Citirala sam samo neke elemente, a ipak sam dugo govorila. Ima mnogo aspekata i nadam se da smo uspjeli dokazati da se može mnogo toga učiniti koristeći postojeći ugovor. Nema opravdanja za, na, ovo trenutno stanje, mnogo toga se može učiniti, važnih koraka. Svaki dan novine govore, traže da ne Europa nešto učini, to se može učiniti unutar Lisabonskog ugovora i mislim da je ovo pravi memento koji mi iz odbora AFKO moramo predstaviti svojim kolegama i drugim europskim institucijama, ali i građanima i svima onima koji svaki dan kažu da bi Europa trebala učiniti više ili manje nečeg drugog. Hvala lijepa. E, Elmar, I'm sure you, want to Elmer si bi nešto želio dodati. Nakon što sam saslušao ovo sve, mogu reći da je to doista bio jedan potpun komentar na koji nemam mnogo što za dodati. Mislim da mogu reći, iako to moje osobno stajalište, da je Europska unija usred najveće krize kroz koju je ikad prošla. Dugo sam već u Europskom parlamentu i po prvi puta mi se čini da je Europska unija u velikim problemima. To je prvo. Kad kada s pravom, najčešće ne s pravom, Europsku uniju se krivi za tešku situaciju u kojoj se nalazimo. Mislim da ćemo morati pronaći odgovore na takve optužbe nije moguće napredovati dalje u određenim područjima dok postoji ondje pravilo jednoglasnosti i nemogućnost promjene ugovora. Dakle, teško bi bilo uspjeti ostvariti neke stvari u vijeću dok je ovakvo stanje. Trenutno se nalazimo u mogućnosti da možda uspijemo zadržati ono što imamo. I ne možemo kriviti Europu za sve boljke kojima se ljudi suočavaju. U Europi se ne razmišlja o tome kako zajednički riješiti krizu, već kako pobjeći, odmaknuti sa drugih kako ne bismo morali patiti s njima. Ljudi razmišljaju o utjecaju na druge, ali još više razmišljaju o tome kako kriviti Europu za naše vlastite nacionalne neuspjehe. I to je nešto što se ponavlja, jedan motiv u svim državama članicama, e, čak i u zemljama gdje to tradicionalno govoreći ne bismo očekivali. I imajući to na umu u nezgodnoj smo situaciji. Alternativa e, s druge strane e, i sljedice iz desnice zapravo ne postoji. Nema nikakve alternativne ponude, rješenja, samo slušamo o tome što se trenutno događa, a ne slušamo ništa o tome što će doći ukoliko se uništi i ovo što imamo. I ako samo tražimo rušenje bez da predlažemo što umjesto toga izgraditi, to je vrlo opasno. Možda sam konzervativan ako to tvrdim, no smatram da je bolje zadržati ono što imamo kao što je Richard Burke rekao. I ja bih to podržao. Gledajući ovaj dokument postavlja se pitanje kako Europsku uniju osposobiti da djeluje bez da mijenjamo osnovna načela. Moramo jasno reći da smo u položaju gdje možemo riješiti određene probleme, I moramo i jasno reći da ukoliko nećemo imati većinu, da se zapravo radi samo o svojevrsnoj ucijeni i cijena jednoglasnosti postaće sve više i više. Dakle, uvijek možete tražiti još više i više od drugih i na kraju nećemo dobiti mnogo, ali će nas to skupo stajati. Erreicht wird, indem man den Möglichkeit der qualifizierten Mehrheit, die nun wirklich genug Nacionalne interese ne može zaštititi niti zajamčiti jednoglasnost, već samo ukoliko se pobrinemo da Europska unija e, bude sposobna donijeti odluke koje će zaštititi i velike i male zemlje kroz većinsko donošenje odluka. Transparentnost tu mora biti od velikog značaja, a proces donošenja odluka mora postati jasniji. spomenuli ste vijeće i organizaciju dva doma. Mi u vijeću imamo odgovornost i vlade u državama članicama ne mogu tvrditi da nemaju nikakve veze s odlukama koje se donose u Briselu. Mislim da to moramo jasno reći općoj, općem stanovništvu a detalji o kojima mi raspravljamo ovdje u Europskom parlamentu ehm, imamo tu naviku mehanizma sporazuma u prvom čitanju, ehm, što jednostavno nije transparentno niti od koristi građanima. Svakako to je sjajno ako ste izvjestitelj i odmah vam sve prođe u prvom čitanju, no to ne uključuje javnu raspravu. Ne vode se kontroverzne rasprave između parlamenta i vijeća, niti zapravo vodimo rasprave unutar parlamenta, kako bi dakle građani trebali moći odlučiti da li su teme o kojima raspravljamo važne ili ne. Dakle, ukoliko ste izvjestitelj, to će za vas biti sjajno, no bolje je ukoliko imamo tri ili četiri čitanja kako bi svi dionici mogli dati svoj glas. I sukobi kontroverzne u javnosti su ključan dio donošenja odluka. Barem ukoliko želimo da on bude legitiman. U suprotnom, odluke jednostavno padaju s neba, što ljude nervira jer nisu bili uključeni u donošenje tih odluka. Tada se kaže da vijeće nije transparentno, sastavci nisu javni, niti mi nismo toliko javni. Sve se događa u tripartitnom postupku i mislim da bismo mogli tu ukazati na jedan obrazac. koji bi se mogao primijeniti na sva tijela i sva pitanja. Dakle, imam neke opće stvari koje bih tu rekao, i izvješće nikome neće biti previše novo. Dakle, ovim smo se istim stvarima bavili na prethodnim raspravama i raspravama s nacionalnim parlamentima, tako da ne trebam ponavljati stvari i ulaziti u detalje. Imamo osjećaj da Europska unija mora biti sposobna djelovati e, kada govorimo o krizi migracija ili terorizma. Primjerice, nakon napada u Parizu Francuska je tražila primjenu stavka sedmog i svi smo se pitali što to znači. Trebalo se raditi o aktivnosti između država članica, a ne aktivnosti Europske unije. I problem je u tome što nedostaje koordinacija. Jedna zemlja pošalje sedam letilica, Njemačka provodi nadziranje iz zraka, no nitko stvari ne koordinira. Dakle, trebalo bismo imati koordinaciju onih koji su voljni, spremni na to, dakle, imati automatske mehanizme. U parlamentu uvijek donosimo neke izjave a kada do tih stvari dođe u vijeću, vrlo teško ih je provesti. I ponavljaju se pitanje izbjeglica i kontrole vanjskih granica, još od e, rujna i možemo lijepo vidjeti nakon šest mjeseci, šest mjeseci nakon što je donesena odluka, što je zapravo učinjeno, ništa. To je teško objasniti građanima. Odluke nisu transparentne, niti učinkovite i ne provodi ih se. Tako da ne iznenađuje što ljudi govore da to ne valja, da se tako ne možemo nositi s trenutnom situacijom. Svi znamo da to nije istina, no tako se to poima u javnosti. Jedina realnost u politici je realnost onakva kakvu čovjek na ulici vidi. I ukoliko ne možemo popuniti tu prazninu, zatvoriti petlju, e, završit ćemo u jednoj krizi vjerodostojnosti. E, rado ću raspraviti o detaljima s vama. No mislim da će ova godina doista biti sudbonosna za Europsku uniju. Imamo pitanje Brexita, jačanje radikalizma i s lijeve i s desne strane. A mnogi nemaju hrabrosti usprotiviti se tome. Dakle, ovo bi mogla biti sudbonosna godina i trebali bismo razmotriti da li u situaciji gdje ne možemo mijenjati ugovor, da vidimo možemo li ga upotrebiti da poboljšamo transparentnost i donošenje odluka u Europskoj uniji kako bismo pronašli rješenje u interesu sviju. Hvala. Dao bih sada reč drugima za pitanje i raspravu. We are planning to have the deadline for amendment. Imamo rok za predlaganje amandmana 12. veljače. Will be, uh, there will be still time for the, for amendment, but there is... Biće još vremena za podnošenje amandmana, dakle 12. veljače je rok za podnošenje. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Vrlo je teško uzeti riječ nakon ovih e, briljantnih izlaganja. Međutim, moram to činiti iz dužnog poštovanja prema kolegi Gigoldu. On nije mogao doći na današnji sastanak, pa me zamolio da vam ukratko pročitam e, njegovo mišljenje. Mislim da se Sven Giggold u osnovi slaže sa većim dijelom onoga što je napisano u izvješću. Dakle, on je izvješće pročitao, nije ga imao priliku čuti, ali vjerujem da bi se složio. On je zamolio da se insistira na toj prijelaznoj klauzuli i e, ono što će omogućiti da se prijeđe sa jednoglasnog glasovanja na kvalificirano glasovanje. Također je ustrajeno tome da bismo možda mogli definirati neka područja kao što su vlastiti izvori prihoda, MFF, um, okolišne politike država članica koje utječu na njihov energetski miks i energetsku politiku jer tu se opet vraćamo na pitanje jednoglasnog, jednoglasnih odluka. Kad je riječ o euroskupini, da kako postavlja se pitanje transparentnosti tog neformalnog tijela i to je veliki problem u ovom trenutku. Dakle, zapravo je došlo do proširenja ovlasti, a nema nikakve kontrole. I vjerujem da ćete u izvješću obraditi i taj aspekt. Što se tiče kontrole na granicama, završit ću sa sigurnosnim pitanjima. Dakle, što se tiče kontrole na vanjskim granicama, dakle mi moramo imati što e, veću integraciju u smislu upravljanja granicom. Također smatra da moramo insistirati na tome da se jamče temeljna prava tražiteljima azila, budući da se oni nalaze u izuzetno teškoj i nesigurnoj situaciji i možda bi bilo dobro da se u vašem izvješću kaže i da bi trebalo eh, malo više voditi računa o temeljnim pravima tražitelja azila. I na kraju, kao što je rekao gospodin Brok, vrlo jednoznačno u pitanju terorizma i sigurnosti u Europskoj uniji nema dovoljno dobre razmjene informacija. Ona nije dovoljno kvalitetna. Neke zemlje poput Francuske to traže. E, to možda čak i malo simplistički gledano i neću sada spominjati e, nečasni, nečasnu intervenciju ministra unutarnjih posla koji je rekao da ukoliko situacija eskalira da će to biti krivnja Europe, a istovremeno Francuska i neke druge zemlje ustrajno blokiraju razmjenu podataka. Bilo bi dobro da se u vašem izvješću kaže da je osnovni problem u Europi kako u borbi protiv terorizma, tako i protiv organiziranog kriminala. Činjenica da nema dobre razmjene podataka među zemljama i obaveštenim službama. Rekao bih da to vrijedi i za pravosuđe, ali to nije tema vašeg izvješća, budući da se bavite ugovorima, ali činjenica da nemamo ured, Europski ured tuž, Ured europskog tužitelja svakako je jedna karika koja nedostaje u ovom sustavu. Evo, Sven Gigold me zamolio da vam prenesem njegovo mišljenje, pa sam to učinio. Hvala. Richard Colbert je htio uzeti riječ. Hvala. Ja sam eh, htio nešto reći na temu rokova za predlaganje amandmana moje pitanje je zapravo više političke nego praktične prirode. E, možda bismo trebali pričekati s rokovima nakon sastanka vijeća u veljači, ne znamo kakve će zaključke donijeti Europsko vijeće na tom sastanku, ali možda bi to moglo utjecati na sadržaj izvješća. Dakle, kada budemo govorili onome što je moguće odraditi unutar postojećih ugovora. E, sjećate li se koji su datumi održavala vijeć, održavanja vijeća? Da, 17. i 18. veljače, to znači da bismo to morali pomaknuti za tjedan dana, a to bi opet moglo onda imati, moglo bi se odraziti na termin za glasovanje. Dobro, vratit ćemo se na to, idemo sada, nastavit ćemo sada govoriti o suštinskim pitanjima, sadržajnim pitanjima. Izvolite kolega, hvala. E, želim zahvaliti kolegici Breso i kolegi Broku na ovom izvješću. Neće vas iznenaditi kada kažem da se uistinu ne slažemo i ja ću dakle zauzeti taj stav. Želim zahvaliti kolegici Breso što je govorila tako otvoreno ona kaže da je sve bliža Unija nešto što se podrazumijeva i da to vrijedi u čitavom ovom domu, međutim i sama je svjesna činjenica da to ne stoji. E, želim zahvaliti gospodinu Broku, međutim on kaže da mi nemamo alternativu u odnosu na ekstremne desničare. To nije točno. Mi smo u više navrata naglasili da Evropska unija i evropske integracije, onako kako ih vi percipirate, ne mogu funkcionirati. To je naše mišljenje. Alternativa tome je suradnja među državama članicama koje bi zadržale kontrolu i autonomiju. Ovaj e, dokument je prožet tom e, idejom e, ujedinjenih evropskih država, dakle to je taj ideal Savezne Europe, ono što kaže gospodin Brok više nije nešto što se podrazumijeva. Neki misle da je u dobrim starim vremenima sve bilo jasno, odnosno da se sve kretalo u pravom smjeru. No vi želite reći da se sve kretalo u smjeru koji, za koji se vi zalažete. A, to se a nije stvar skrenula zato što su se pojavili e, desni desničarski ekstremisti. Ne, zato što ste vi otišli predaleko i s e, evidentnim činjenicama vi i dalje ustrete na tom putu. Održali su se neki referendumi, ljudi su rekli usporite i znamo kakva je bila atmosfera na izborima u velikom broju država članica e, građani su odbacili ovaj pristup za koji se zalažete u izvješću i vi ste to shvatili, primili na znanje nakon izbora. Međutim, nakon toga kad se ponovno glasovalo, vi ste opet zauzeli drugačije stajalište. Verhofstadtove izvješće ide još korak dalje, tu se traži revizija ugovora, međutim čak i u ovom izvješću se e, iznose argumenti koji su u suprotnosti sa prvobitnom namjerom. I nakon izbora neki su rekli da smo otišli predaleko, međutim sada se to nekako, sada je to nekako nestalo, zaboravilo se na to i vi ovdje e, zapravo zagovarate jedan e, vrlo, vrlo entuzijastički pristup ja ću predložiti amandmane, zato što smatram da je to načelno bitno. Ja shvaćam da u većini slučajeva moji amandmani nisu, ne, ne dovode do neke razlike. Međutim, ovo e, što stoji u ovom izvješću se ne temelji na činjenicama, niti na raspoloženju u javnosti. Vi e, u uvodnoj izjavi kažete a i, u, i u uvodnoj izjavi B kaže se da države članice ne mogu same riješiti izbjegličku krizu. To je izjava u koju vi možda uistinu vjerujete i ne znam jeste li vi svjesni ovoga što ću sada reći, žao mi je što to moram reći u dvorani gdje su sve federalisti, međutim E, upravo je to rasprava koja se vodi u javnosti, možemo li to prepustiti Europi ili ne. A vi e, to iznosite tu tvrdnju kao da se to samo po sebi iz, podrazumijeva. I kažete da je metoda zajednice superiorna jer u protivnom e, dovodi do fragmentacije. Vi ovdje polazite od jedne hipoteze da se krećemo u smjeru Ujedinjenih europskih država Međutim, e, isto tako vi očito smatrate da suradnja među državama članicama nije dovoljno dobra, no mislim da bi vam javnost, da je javnost protiv tog mišljenja i ne vidim kako ovdje dolazite do određenih zaključaka, iznosite neke tvrdnje, a rasprava se još nije ni održala na tu temu. Isto vrijedi i za e, jednoglasno donošenje odluka i fragmentaciju, možda bismo mogli imati e, isto tako e, sudjelovanje određenih država članica u određenim e, sustavima ili samo neke države članice se žele pridržavati određenih pravila i to nije nikakva katastrofa. Mislim da nam ne treba za sve kvalificirana većina glasova. E, ovdje uistinu primjećujem da se o tome govori kao o nekoj dogmi, međutim to ne stoji nužno. U uvodnoj izjavi Z stoji da su e, sigurnosni izazovi uputili u to da je potrebna zajednička obrambena politika. Opet, pitam se zašto. Zatim, a, izbjeglička kriza je pokazala da postoji potreba za zajedničkom politikom azila i migracija. Je li to točno? Uistinu imate li neki dokaz za to? Možete li to nečim potkrijepiti? Jer vi ovo uistinu uzimate kao neko sveto pismo, kao neku dogmu. E, međutim, ja ne mogu reći da to nije točno, jer ćete vi reći da ste u većini, da ste za to pravo. Međutim, demokracija podrazumijeva e, čuti i druge glasove i čuti kako se stvari razvijaju i što misle birači koji su glasovali za vas. I to što smo mi u manjini, a ne u većini, i oni koji su kritički nastrojeni u parlamentu su u manjini, ne znači da nas možete ignorirati. To e, nije e, demokratski način. Moja je zadaća da u ovom odboru iskažem e, manjinsko mišljenje. Dakle, u području poreza, fiskalne unije, zajedničke obrambene politike, zajedničke ekonomske politike, E, to dakle možemo reći da nam treba zajednička ekonomska politika kako bi se ispravile greške jednog drugog sustava koji ste stvorili, a to je eurozona. E, što se tiče socijalne i ekonomske e, politike, mislim da ni tu ne postoji opće slaganje. Ja sada ovo govorim kao uvod i možemo razgovarati kasnije kada budu amandmani, kada dobijem amandmane. Shvaćam, gospodine, da nam vi ne želite reći, nadam se da nam ne želite reći da netko ograničava vaše pravo govora. Ja sam tu kako bi se pobrinula da vi imate to pravo, no isto tako morate omogućiti i većini da, ne znam što je bilo s prijevodom, ja nisam ni na koji način e, u nisam na način optužio vas niti nikog drugog. Ne, ja sam samo rekao da želim iskoristiti svoje pravo da uzmem riječ. Da, i možete to slobodno učiniti kad god želite. Gospodin Vježdovski. Ja ću kratko. Riječ je o jednom području za koje se gospodin Brok iznimno zanima. E, svi, sve nas zanima sigurnosna situacija u Europi. Ovdje u uvodnoj izjavi B govorimo o zajedničkoj sigurnosnoj politici. Ja sam duboko uvjeren da možemo razmisliti o e, tješnjoj suradnji u području sigurnosne politike, međutim trebali bismo izdvojiti više na sigurnost u državama članicama. E, samo nekoliko zemalja e, izdvanja za obranu su više od 2% BDP-a. No većina država članica ne troši, ne izdvaja toliko za obranu i uistinu ne mislim da doprinose sigurnosti na kontinentu. Ukoliko, jesu li, e, hoće li neke, e, dakle što mislite da bi trebalo učiniti ili će države članice povećati izdvajanja za obranu ili procedura neće biti učinkovita. E, možda bi Europska unija kod davanja ocjene proračunske politike država članica trebalo voditi više računa e, o izdvajanjima za sigurnosnu politiku i možda bi e, tu trebalo krenuti e, od toga kada govorimo o zajedničkoj obrambenoj politici i o solidarnosti. Barbara Spinelli. Vorrei fare due considerazioni, una... Hvala vam, dvije primjedbe jedna o meritumu, druga o metodi. Prvo o meritumu. Jako me pogodilo izlaganje Elmora Broka, mm, koji s razlogom dramatično prikazao situaciju Unije, spominjao godinu sudbine. Ja se slažem s njim. Ovo je godina koju će dana mm, eventualno netransparentnost i neodgovornost postati jako opasno. Zato što je to ono što građanin percepira i ono što građanin percepira je za njega istina, odnosno stvarnost. Stvarnost je konfuzna. Zato što Europska unija previše obrzava. Ne vjerujem da građani hoće da se Europska unija uspori. Mislim da on želi razumjeti što je ono što se događa, želi se osjećati dijelom projekta. Međutim, izvješće mora ponoviti da je ono ka čemu težimo jedna sve bliža Evropska unija. I ja sam poput kluba zelenih uvjerena da je potrebno se češće koristi klauzulu premošćivanja kako bi se glasovalo većinom tako bi odluke bile manje mutne. Brine me jačanje uloge serije organizama koji su po meni tipičan iskaz ove situacije u kojoj manjka transparentnosti, prije svega mislim na euroskupinu. Euroskupina ne odgovara dovoljno pred, pred parlamentom, nije dovoljno transparentno. To tijelo ne bilježi zapisnike sastanaka i povećanje e, njezine uloge je zabrinjavajuće kada je riječ o spomenutoj percepciji građana jednako mislim i o nekim drugim organizmima kao što je Frontex koji će imati neke nove zadaće u trećim zemljama vrlo sličnim zadaćama vanjske politike. Što se tiče politika vezanih uz izbjeglice, sigurnost, terorizam, u monetarnu uniju i klimatske promjene. Htjela bih da svi duže razmislimo. I zahvalna sam što ste uložili i vremena i napora u stvaranje ovog izvješća. Međutim, ova misao treba biti duga. Dakle, kad govorimo o izbjeglicama, se moramo prisjetiti da postoje problemi u odnosu na povelju o pravima izbjeglica jednako je kada se govori o monetarnoj uniji, politikama štednje, dakle uvijek imati na umu činjenicu da se moraju sačuvati prava, vrlo brzo ćemo imati klimatske izbjeglice, ali možda to spomenuti u izvješću ne bi loša ideja. Druga moja opaska tiče se metode. Vaše izvješće smo primili poprilično kasno. Dakle, ne bi bilo loše imati dovoljno vremena da o njemu razmislimo. Možda se susresti s vama izvjestiteljima u, i sa izvjestiteljima o sjenim. jer mislim da je ovo izvješće jako važno. I u skladu s tim mislim da bi možda bilo dobro odgoditi pitanje amandmana jer mislim da bi to bilo potrebno i sam zahvaljujem vam na odrađenom poslu do sada. Hvala vam, riječ ima Paolo Angel. Thank you very much, uh, like to, uh... Hvala lijepo. Htio bih reći da Ovdje imamo jedno vrlo kvalitetno izvješće. E, mislim da je bilo vrlo teško obraditi ovu temu i nije lako zaključiti što možemo učiniti e, kako bismo poboljšali integracijski proces temeljem postojećih ugovora, tako da mislim da smo dobili jedno dobro izvješće. Htio bih e, također spomenuti da je ovo izvrsno odrađeno i može nam poslužiti kao osnova za daljnje reforme ugovora. Htio bih također istaknuti da sam pesimist kao Jelmar Brock što se tiče trenutne situacije. Svi podaci kojima raspolažemo daju nam razloga za zabrinutost. Neka od navedenih rješenja mogu ponuditi nadu da se prevlada ova teška situacija. E, htio bih e, E, nešto konkretnije reći, e, odnosno htio bih da se nešto konkretnije kaže o sljedećem. Koja je vaša vizija uloge Europskog vijeća? Onako kako ja vidim situaciju, barem iz ustavne perspektive, Europsko vijeće predstavlja nekakav sastav šefova država i vlada kao neki kolegi. I što se zapravo tu događa? Oni jednostavno idu predaleko u odnosu na e, postojeće ovlasti. Dakle, kako, koja je vaša ocjena tumačenja ovlasti Europskog vijeća temeljem odredbi ugovora, jer vidim da ste ovdje iznijeli neke kritike, međutim htio bih bolje razumjeti e, koji je vaš točan stav kada je riječ o e, funkcioniranju Europskog vijeća. Biću kratak, e, mislim da bismo trebali naglasiti malo više jedan aspekt u ovom izvješću kada govorimo o migrantskoj izbjegličkoj krizi, e, to je dakle uloga granične policije i obalne straže. Neki misle da je to, da je riječ o vojnicima ili o paravojsci ili pak o europskoj policiji. Smatram da bismo tu mogli početi graditi obrambene kapacitete. Ja već neko vrijeme smatram da bi ove snage mogle značiti početak stvaranja e, vojske. I možda bi to mogao biti početak. S obzirom na ove probleme koje imamo, e, da kako nakon sastanka vijeća, e, odnosno Europskog vijeća, u prosincu, malo sam veći skeptik i meni se činilo da premda prijedlog komisije nije bio sjajan, ipak e, je bio razuman, dovoljno dobar. E, svejedno nije baš naišao na dobar odjek. Vjerujem da će biti mnogo problema i dalje. Dakle, što se tiče ove krize i rješavanja krize, dakle imamo migrantsku krizu, ali i demografsku krizu. I taj izazov je jednako velik kao i e, ekonomska kriza, kada govorimo o budućnosti Europske unije. Dakle, ja bih naglasio ulogu institucija. Evo, to su moji komentari. Moram reći da sam zadovoljan rezultatima. Ovo su vrlo konkretni prijedlozi i mislim da su oni vrlo praktične prirode i možemo ih provesti ako želimo. I to je, barem pruža nadu da možemo prevladati ovu situaciju. Permoš, hvala. Gospođo predsjedavajuća, e, hvala izvjestitelji. Ovaj zadatak je bio zahtjevan do sada, ali mislim da će biti još više u buduće, jer u trenutku kada je komisija pokrenula inicijativu izvješća i kada ste ga počeli raditi. Dakle, od tada se situacija značajno promijenila i vidimo da postoje određena nelagoda početkom 2016. i to se ne odražava samo na funkcioniranje institucija Europske unije, nego se govori i o tome e, koliko su te institucije u stanju dati rezultate. I u, upravo u takvom jednom kontekstu e, moramo sagledati i ovo izvješće. Imajući to u vidu, kao i inače, e, mene brinu dvije stvari. Prije ili nakon izmjena ugovora, ako ne budemo opsjednosti povjerenjem građana, čak niti ova klauzula o premošćivanju neće uspjeti u tome jer države članice će se tome suprotstaviti. I ovdje se zapravo e, pojavljuje jedna utrka u kojoj svi žele postići rezultate. Mi, dakle oni koji su svjesni E, koji su svjesni važnosti izgradnje Europske unije, svjesni su isto tako da bi e, svaki korak unazad značio da ćemo odustati od zadanih ciljeva i da da postoje, dakle, mi imamo obvezu postići rezultate u ekonomskom smislu i tu nismo dovoljno mobilizirani i na tome nismo dovoljno radili. I u tom smislu inzistiram na ideji da je uspjeh e, COP21 nešto što treba dovesti do snažnih inicijativa na europskoj razini. Junkerov plan ne može biti jedina inicijativa koju nudimo. Prije nego što uđem u detalje funkcioniranja naših institucija, ali to neće biti dovoljno da uvjeri naše građane. Dakle, mi moramo izvući neke pouke iz prošlosti. Dakle, to se negdje nalazi i u vašem izvješću, ali mislim da to moramo izričito reći. Zato što nismo završili ekonomsku i monetarnu uniju, nemamo potrebne instrumente kako bi ta unija ispunila zadane ciljeve. I tu zapravo postoji nesklad između ambicioznih ciljeva i e, realnih instrumenata koje su na raspolaganju. To je ono što je uistinu opasno za Europsku uniju. Mi kod te ekonomske i monetarne unije i budući da imamo e, za raskol između ekonomskog i monetarnog stupa, ali isto se sada pojavilo i unutar šengenskog sustava. Dakle, mi smo e, uspostavili Schengen, ali istovremeno e, zapravo nemamo zajednički pristup kada je riječ o ostvarivanju prava na azil, isto vrijedi i za pozitivne migracije i za kontrolu granice. A čini mi se da je to upravo ključ E, čitave situacije. Dakle, moramo iskoristiti sve instrumente koje nudi ugovor. I dakle, mislim da ćete, e, da će tu postati mogućnost e, velikog broja amandmana. Dakle, tu je pitanje proračuna. Ja sam inače suizvjestiteljica na ovu temu. Tu će biti nekih e, problema da vidimo kako, e, kako prilagoditi situaciju jer vi se ovdje bavite pitanjem što bi to moglo značiti proračunski kapacitet, e, a da bude sukladno ugovorima. A i isto tako trebamo vidjeti koje su naše ambicije i s obzirom e, na to koje je odbor nadležan za pojedine teme koje ste spomenuli. I imam još jedno pitanje, e, to je spomenuo Elmar Brok, što se tiče mobilizacije članka 42.7. Dakle, to je ono što je u ugovoru iz Lisabona i moram e, reći da mi je drago da se po prvi puta aktivira ovaj članak. Mi to nismo uspjeli u sklopu konvencije, a ni u sklopu ugovora iz Lisabona nismo uspjeli otići korak dalje, zato što su uvjeti e, za to nisu postojali. Prema tome mislim da moramo biti oprezni i možda možemo reći da bismo trebali otići korak dalje, ali istovremeno e, trebamo, ne treba misliti da je bilo krivo pozivati se na taj članak. E, trebali bismo dobro ocijeniti, dakle kada govorimo o tome da mnogo toga treba odraditi unutar postojećeg okvira, e, trebamo isto tako prepoznati da je bilo i nekih praksi koje e, pokazuju kako se, e, su se dobro koristili instrumenti ugovora. Dakle, možemo o tome razgovarati na plenarnoj sjednici sljedeći tjedan. Mislim da je to dobar, dobar okvir za raspravu. Hvala, nemam više, nemam više zahtjeva za riječ, pa dajem riječ izvjestitelju. Wir sollten eins festhalten, vielleicht müssen wir auch da mal ein Wort noch um. Hvala vam lijepa. Htio bih samo reći da bismo možda mogli pronaći neku drugu formulaciju u određenim slučajevima. Mi ne želimo definirati politiku za sve i u vezi sa svim. To nije zadaća našeg izvješća. Naša zadaća je bila što je moguće učiniti na osnovu postojećeg ugovora. Želimo raščititi dakle koje su mogućnosti ugovora. Ne možemo sada u tri stavka nanovo napisati proračunsku politiku i tako dalje. Kažem, izmijenit ćemo formulaciju ukoliko ćemo tako izvići nesporazume. Mi smo pokušali definirati koji su to potencijali Evropske unije. Bilo da je riječ o političkoj inteligenciji ili nečem drugom. Dakle, ovo je lista stvari koje je moguće ostvariti i mislim da je ove stvari valja poduzeti. To bi trebalo biti načelo kojim ćemo se voditi. Na pitanje zastupnika Gigolda o klauzuli premošćivanja istu je spominjala i Barbara Spinelli. Pitanje većina se ne tiče ove klauzule, već postoji praksa u vijeću koji se kad kad time služi primjerice u sustavu kvota kojim, o kojem se nedavno raspravljalo. Dakle, to je već moguće raditi. Sve češće u vijeću je to slučaj dakle, da se ova metoda koristi. Međutim, ono što često vidimo je da ministri nemaju hrabrosti donijeti odluke koristeći većinu, već kažu mi ćemo se složiti ako se svi slože. U vijeću se dakle stalno krši ugovor ukoliko se ne koristi većinsko glasovanje. I onda kada se ne mogu složiti, onda se zbog konsenzusa to šalje nadalje. Međutim, na taj način se ne postiže napredak. Vijeće nije, Europsko vijeće nije zakonodavno tijelo i ne može na taj način donositi odluke. Formalno ono nema nikakve veze sa zakonodavnim postupkom i ne može odlučivati o zakonima. ponovno se sve vraća, dakle, vijeću. Komisija treba izraditi prijedlog potom se parlament dogovara sa vijećem. Postiže se dogovor i nije na njima da donose ovu vrstu odluka, šalju lažnu sliku građanima o tome što rade. Međutim, kada postoje standardi, standardi za izbjeglice, tražitelje azila, onda vidimo kako se s njima postupa. Dakle, stvari ne funkcioniraju. Imamo suradnju, dakle tajnih službi, samo pet zemalja članice, to nisu velike zemlje članice, onda se postavlja pitanja zašto ta borba protiv terorizma nije uspješnija. ma nemam dojam da sam ikoga optužio, ni zašto. i žao mi ako je to tako protumačeno. Mi smo jedinjene države Europe i nadležnosti Europe su one koje su dodijeljene odlukom ili referendumom održanim u zemljama članicama. I onaj, oni koji nose Evropsku uniju su upravo zemlje članice koje mogu dati ili oduzeti određene nadležnosti. To je predviđeno europskim ugovorima. Evropska unija ne može preuzeti nadležnosti samo inicijativno. Postoje instrumenti na raspolaganju tamo gdje su joj dane nadležnosti i ona mora imati te instrumente na raspolaganju kako bi mogla odgovorno upravljati. Dakle, vidimo da se sustav kvota ne poštuje i sada se pokušava pronaći krivac i Dakle, Europi se ne daju na raspolaganje instrumenti i onda se optužuje da nije riješila situaciju. Imamo s tim u vezi čitav niz prijedloga. Nema dogmi. Rat na Bliskom istoku, potrebe stanovništva u subsaharskoj Africi, klimatske promjene, to su sve pitanja koje Nizozemska neće moći sama riješiti, moći ćemo ih riješiti jedino svi zajedno. Ako mislite možete dati nacionalan odgovor na pitanja kao što su glad u svijetu, migracije i sve, na sve ono što su naši interesi u svjetskoj ekonomiji. Ukoliko mislite da postoji jedna evropska zemlja koja može sama to riješiti, onda to znači varati građane. Metoda, zajednice nije dogma, to je bila metoda u koju se naučilo surađivati kako bismo izbjegli rat. Dakle, ono što se dogodilo primjerice 2008. bilo je jednako situacije 1929. pa ipak posljedice nisu bile iste. Mislim da je to vrijedno spomenuti ova podjela ovih 2% ukoliko uvjerimo Ujedinjenu kraljevinu, koliko izdvojimo sredstva za Europsku uniju, to je otprilike iznos koji Rusija troši na vojsku svake godine. koje dakle, trošimo i mnogo sredstava. Stalno spominjemo pooling, sharing, a rezultati izostaju. S druge strane, nastavimo također štediti novac, što je dobro. Možda bi se mogli više ulagati u socijalne politike. ono što ima veze sa Europskim vijećem nema veze sa filozofskom idejom vođe Europske unije. Ovo tijelo je ostvoreno na inicijativu, dakle da da smjernice. Ukoliko zemlje žele nešto drugačije, trebali bi ponovno promisliti o tom tijelu. trebale bi se potruditi i uložiti više u obalnu stražu. I tako sam došao do kraja svog izlaganja. Molto brevemente, intanto eh, ringrazio i colleghi per... Hvala vam prije svega. Zahvaljujem kolegama na brojnim opaskama kojima ćemo voditi računa. Također pozivam vas e, da nam dostavite amandmane kako bi se ovaj prijedlog dodatno pojasnio. Mislim da se Jelmar slaže, ja prihvaćam ideju u susretu sa izvjestiteljima iz Sjene kako bismo podrobnije razgovarali, zato što većina njih danas nije prisutna i zasigurno će htjeti o ovome razgovarati. Također zahvaljujem svima onima koji su naglasili pozitivne aspekte našeg dokumenta. Onda kako ima svoje vrstne ograničenja, nekada je to namjerno učinjeno, mislim prije svega na komentar e, zastupnice Berez, u određenim dijelovima smo namjerno to tako uredili zato što su, je u tijeku stvaranje nekih izvješća, nismo išli u detalje, već smo dali okvirnu ideju. Dakle, naravno da se to može popraviti u daljnjim raspravama i uz ocjenu onoga čime se vi bavite. Naš cilj je međutim bio dokazati jednu stvar i to poručujem kolegi Anemansu. Svima nam je jasno da je Lisabonski ugovor usvojen i ratificiran, ratificiran od svih zemalja članica. Neke su zemlje napravile i referendume, dakle, o ustavnom ugovoru, potom su napravili referendum o Lisabonskom ugovoru kako bi ga odobrili. I dakle, pravo je Evropske, to pravo Evropske unije i svih europskih zemalja. Dakle, sve ono što se može učiniti unutar ovog ugovora ne mora, ne znači ići izvan nekih nadležnosti. Na jednak način e, djeluju i ustavi, jer mi smo unija država, a ne federaciju u američkom e, smislu tog e, termina. Građani su to odobrili i kroz svoje ustave, dakle na isti način na koji se odobrava međunarodni sporazum. Nekako danas Evropsku uniju građani percepiraju na negativan način zbog nekih pitanja, zato što možda nije imala na raspolaganju dovoljno instrumenta ili zato što nije imala hrabrosti u ih iskoristiti, to je nekad istina, nije dala odgovore na gospodarsku krizu. Jesu li neke male ili veće države mogle same odgovoriti na ova pitanja? Mislim da je zasebna rasprava. Vidimo kakva je situacija sada sa zemljom u razvoju. Vidimo da sada one trpe strašne udarce i da neprestano upadaju u krize. jako smo, napred, jako smo napredovali na procesu integracija u Europi i kada je jedna institucija demokratska, ne vjerujem da postoji većina od 90% i jedna mala oporba. To je danas istina za Europsku uniju. Mi smo institucija, Europski parlament je institucija koja odlučuje o važnim stvarima po život stanovnika i tu imamo većinu i oporbu. Činjenica da oporba raste ovisi i o težini odluka koje se donose. Tu građani zauzimaju svoje stajalište. Ja dolazim iz zemlje koja je došla, koja je htjela stvoriti federalnu Europu. Imali smo 98% glasova da. Dakle, ja se sjećam legitimiranom da nastavimo u ovom pravcu. To je bila jedna romantična tema, nitko nije znao točno koji su problemi, danas bi situacija bila drugačija, ali ne zato što je manje važno imati evropske, ujedinjene evropske države, već se shvaća da je riječ o predavanju dijela nadležnosti države imamo dakle ljude i političke snage koji su i koji su protiv. To je kompleksan postupak. Kolega Jazdovski je to spomenuo, no dolazi iz euroskeptične stranke, ali kada je riječ o zajedničkoj obrani, rekao je da bi to bilo važno, zato što mu je jasno da se njegova zemlja ne bi mogla sama braniti. Tema je dakle zajednička obrana Europske unije. To nije nešto čemu se protive građani, jer toga jer je to tu. Oni se, oni se bune jer toga nema. I sada unutar, unutar Lisabonskog ugovora to možemo promijeniti, ali to još nismo učinili. Kada bi nas sutra netko napao, morali bismo pitati pomoć od NATO-a, od SAD-a, dakle od onih koji su se ujedinili puno prije nas, ali mislim da nećemo moći u nedogled tražiti da netko drugi riješi probleme Europe. Moći ćemo raspravljati još o ovim temama, ukoliko se predsjednica složi, to može naštetiti našem vremenskom kalendaru, ali kolega Korbet je je pravu kada kaže da bi vrijeme za podnošenje amandmana trebalo voditi računa o ovom britanskom pitanju, ne znam što doma misli. To može stvoriti potrebu da o tom progovorimo i u našem izvješću. Dakle, može jedan tjedan duže je nešto što bismo mogli dozvoliti. To može naštetiti općem tajmingu, ali nadam, uzajem se u vaše vještine da ćete biti kadri pronaći rješenja. Prije Amara želeo bih ponoviti, dakle, glasamo u odboru 14. ili 15. ožujka, dakle, zato do 22. odnosno 23. 23. E, veljače, dakle, moramo dovršiti raspravu o amandmanima. Vijeće se odražalo 18. i 19. I ono što bih htjela istaknuti da zadržimo 16. veljače kao rok za amandmane, ali kao odbor ćemo proći kroz usmene amandmane, jer će se u to vrijeme možda postići dogovor oko, dakle, dogovora između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Ne mislim da bismo trebali odgoditi za mjesec dana, ali to možemo dakle riješiti putem usmenih amandmana koji će biti svi na engleskom jeziku. To bi moglo biti rješenje. Dakle, 16. veljače rok za amandmane. Potom 18. i 19. Kada dobijemo povratnu informaciju iz vijeća, valjda pripremiti za usmene amandmane onda ćemo ih uključiti u glasovanje koje će se održati 22. odnosno 23. veljače i zbog toga neće biti potrebno mijenjati ovaj vremenski rok za ovo izvješće. Elmar, ti li želiš nešto dodati? Dojmilo me se, dojmilo me se činjenica da možemo dobiti nešto više vremena, ali treba ostati još dovoljno vremena za moguće teškoće s kojima ćemo se susretiti. Možda ćemo morati odgoditi stvar. Bilo bi dobro imati i to na umu. Dobro, vidjet ćemo da dakle, sredinom veljače kakva je situacija, te ćemo tada odlučiti je li nam potrebno više vremena. Ukoliko se držimo toga, onda ću se ja složiti sa ovim što je rečeno. Bilo bi dobro da ovo izvješće dobije široku, široku podršku. Dobro, znači držimo se 16. veljače kao roka za amandmane. Dobro ostajemo otvoreni za to pitanje. Ali u načelu, dakle, 16. rok za amandmane. Dakle, zaključujemo ovu točku dnevnog reda i prelazimo na posljednju točku dnevnog reda. a to je među institucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva. Ja bih vas podsjetila na poseban postupak vezan uz ovaj tip izvješća. Komisija 19. svibnja podnijela dakle, prijedlog međunog institucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. I krajem šestog mjeseca započeli su pregovori, oni su se vodili na političkoj razini, na, na, na tu bi imenovana dakle Gih kao vođa pregovora, potom je tu i tehnička skupina koja organizira ured predsjednika parlamenta koji je pratio čitav proces na tehničkoj razini. Potom e, predsjednici Afka i Jurija su bili pozvani na sastanke konferencije predsjednika gdje je gospodin Srhovšat izvješćivao o rezultatima dakle pregovora. Također Verhofstadt je u Afku izvijestio o napretku dakle pregovora, a prosincu je podnio svoje konačno izvješće. Ako je također predstavio svoje, e, svoje prioritete u neslužbenom dokumentu, i kad su pregovori dovršeni, dakle u prosincu, konferencija predsjednika je 16. 12 poduprla dakle, rezultate pregovora, dakle to je predsjednik parlamenta i vodeći ljudi političkih klubova u parlamentu. I su također podržali koncept dvaju izvješća. Dakle, prvo izvješće je formalno u skladu sa poslovnikom. Dakle, traži se potpora plenarne sjednice kako bi se dobila dozvola za predsjednika parlamenta da on potpiše ovaj sporazum. Sporazum je podržalo vijeće, komisija, još tijekom prosinca i oni sada čekaju stajalište Europskog parlamenta u skladu sa pravilima, dakle člankom 295 ugovora ovom vrsti sporazuma između institucija kada su dovršeni pregovori. Tekst dogovorenog tako tekst koji je dogovoren ne može unilateralno prizmijeniti jedna institucija. Dakle, to je i slučaj sada u parlamentu. Dakle, tekst možemo odbiti u cijelosti ili ga podržati. I to je svrha izvješća koji je pripremljen za danas. Na koncu on preporučuje dakle, odobra, odobravanje od strane parlamenta i ovlašćuje predsjednika da potpiše taj sporazum. Tu je, kao što smo na sastanku koordinatora e, razgovarali, tu je poziv, odnosno preporuka konferencije predsjednika kojim se odatka traži da izradi još jedno izvješće, o tome smo govorili jutros. To je izvješće o provedbi, odnosno tumačenju svih pitanja kojima se potrebno dodatno pozabaviti. Tu su neki aspekti pregovora, kako bi se osigurali da dobro razumije provedba od strane svih institucija i to bi ukoliko parlament promijeni poslovnik tada bi to izvješće izradio kolega Richard Corbett. Juri želi da mi to napravimo njima zato što dobar dio suštinskih pitanja u izvješću popada pod njihovu nadležnost. Imamo jedan dio izvješća koji je rezolucija, onda imamo još dva aneksa koji se među međuinstitucijski sporazum i zajedničku deklaraciju triju institucija gdje se ističe da ovaj sporazum poštuje dakle ravnotežu kompetencija između institucija i da se ovaj sporazum donosi dakle da ne prejudicira prethodne sporazume između um, parlamenta i komisije. Dakle, cijeni se ono što se tada učinilo, je tu lista pitanja koja po meni zahtijevaju dodatno pojašnjenje, dodatan rad i lista tih pitanja je ne znam da li preduga ili prekratka, nema odgovarajućeg standarda, a je to nešto s čime ćemo se susresti prilikom provedbe. Ta lista nije konačna, ona je otvorena za nadopunu, za analizu onoga što se mora poduzeti i time će se pozabaviti Kolega koji budu radili na drugom izvješću, nje mogu proširiti. U rezoluciji ističem koji su dijelovi s kojima nismo u potpunosti zadovoljni. Dakle, priznajemo da postoji napredak, ali bismo putem okvira za provedbu mogli obraditi više detalja i mehanizama oko kojih smo se složili. Ta bi se pitanja mogla dakle poboljšati putem provedbe okvira jedno od tih pitanja je međusobna razmjena informacija između parlamenta i vijeća kao su zakonodavca, to je velik napredak. Međutim, potrebno uspostaviti odgovarajuću ravnotežu između su zakonodavca kada je riječ e, o pristupu dokumentima i sastancima i ja preporučujem da se time pozabavimo. Također, kada je riječ o zakonodavnoj transparentnosti i postupcima, vjerujem da postoje dobre, dobre odredbe i alati koji su na raspolaganju kojima možemo poboljšati učinkovitost ovih novih mjera. Potom komentar o nacionalnim parlamentima, postoji jedna e, negativno stajalište kao političkih klubova kada je riječ o povećanju uloge nacionalnih parlamenta u ovom međuinstitucijskom sporazumu. To smo da to nije mjesto na kojem se treba baviti tim pitanjem ali ja mislim da možemo pojačati politički dijalog s nacionalnim parlamentima i kroz naš daljnji rad. Potom je tu pitanje posljedica dakle ovog sporazuma na poslovnik, ali za druge međuinstitucijske sporazume koji postoje. Na koncu možda bismo mogli zatražiti pojednostavljivanje dakle strukture cijelog sustava i to je izvješće koje vam predstavljam. Čuli smo dakle i od današnja oba ministra, naša dva gosta, koliko cijene, dakle ovaj dokument, koliko vijeće cijeni ovaj sporazum. I koliko je ono važno kao alat u komunikaciji s parlamentom. Ono što ćemo sada učiniti nakon rasprave jesu rokovi, dakle, za amandmane za ovo izvješće. Dakle, amandmane na izvješće AFKA kojem sam vam upravo predstavila. Mm, predlažem rok eh, drugi veljače. Dakle, to je rok za podnošenje amandmana. A onda bismo mogli razmatrati amandmane. Dakle, drugi veljače rok za amandmane, potom razmatranje 22. ili 3. veljače i glasovanje na crtu izvješća istog dana ukoliko želite da se ovo nađe na dnevnom listu plenarne sjednice 1. E, ožujka. Dakle, cijeli postupak nam ne omogućuje da podnosimo amandmane na rezultat pregovora. Dakle, mi moramo vlastiti predsjednika da potpiše ovaj sporazum, to proizlaze iz ugovora i iz e, poslovnika i toliko u mom uvodnom obraćanju. Richard, ti si se javio za riječ ili si potvrdio kada sam spomenuo tvoje ime? E, samo sam se želeo zapravljaviti za riječ. To je sve. Za plenarnu. Ili za odmah sada? Dobro, onda sam sada na redu. U ime socijalista pozdravljam tekst koji ste sastavili kao izvjestiteljica i to toliko brzo što je vrlo dobro. Prihvaćam vremenski okvir koji predlažete. Za moj klub postignuta ravnoteža iz ovog sporazuma vrlo je važno. I to iz nekoliko razloga. Naravno, zadovoljni smo s odredbama o programiranju, ex post procjeni. sjedljivo pitanje za nas bilo je studije utjecaja. Dakle, kada već do njih dođemo i koliko će sve obuhvatne one biti. Zadovoljni smo što se planira uvesti ih razbeno rano u postupku, a ne da na samom kraju zakonodavnog postupnika se stvori mogućnost vraćanja na, na sami početak zbog studije utjecaja. Ona bi trebala biti odrađena na početku, počevši od predloga komisije, kako bismo u potpunosti bili informirani tijekom cijelog zakonodavnog postupka i kako bi oni koji su demokratski odgovorni za krajnju odluku mogli imati na raspolaganju tu odluku e, bez da oni koji e, izrađuju tu osnovu imaju pravo na mogućnost blokiranja postupka ili pravo na veto. To smo zadovoljni dakle s rezultatom. Druga stvar s kojom smo zadovoljni to bi možda snažno trebalo izraziti u našem prijedlogu za rezoluciju, je spominjanje troška e, neimanja Europe. Dakle, utjecaj, studija utjecaja nije samo pitanje koje se razmatra opterećenje, potencijalno opterećenje zakonodavstva na srednje i male poduzetnike i druge, već bi trebalo sve obuhvatnije razmatrati potrošače, zaštitu okoliša i druge aspekte donošenja zakonodavstva ili pak aspekte ne donošenja zakonodavstva, jer ponekada je odsustvo zakonodavstva upravo ono koje može stvoriti veće administrativno opterećenje. Ne smijemo zaboraviti da kada stvari dobro odradimo, nije nužno uvijek slučaj, ali kada ih dobro odradimo, europsko zakonodavstvo zapravo može smanjiti administrativno opterećenje zbog jedinstvenog niza pravila za jedinstveno tržište umjesto 28 različitih pravila. I to mislim da bi također trebalo biti odraženo u tekstu. Slažem se i s onime što ste rekli o potrebi za e, dodatnim aktivnostima. Spomenuli ste dodatno izvješće koje će se baviti amandmanima koji bi potencijalno mogli biti potrebni za naš, e, naše interno funkcioniranje parlamenta. Rekao bih da se tu ne radi samo pitanje našeg poslovnika, već i naših praksi, administracije i naših kontakata sa drugim institucijama. Dakle, nije samo pitanje poslovnika, nego je ovo malo šire pitanje. No, van toga mislim da bismo brzo mogli nastaviti s radom na ovom izvješću i zahvaljujem još jednom izvjestiteljici. Rainer Willund. Zahvaljujem predsjedateljice. Za razliku od prethodnog govornika, ne mogu reći da govorim u ime svog kluba, no tijekom proteklih dana e, raspravio sam ovo sa nizom kolega koji su bili sve samo nezadovoljni planiranim rezultatom. Znam da u krajnjoj liniji uvijek možemo reći da ili ne na to. I neke u nekim točkama bih volio da su stvari i sročene, neke su stvari čak i u potpunosti izostavljene. Dakle, tu imamo pitanja koja postavljamo komisiji i ograničavanje samih sebe jedno je, no možemo isto tako od komisije tražiti mogućnost pružanja boljih odgovora i mogućnost konsolidacije pravnih tekstova. Dakle, pitanje toga kako Ustav može funkcionirati tako da imamo u razmatranjima za razmatranja bolje tekstove na raspolaganju. Dakle, to bi dovelo do bolje učinkovitosti u kontekstu boljeg zakonodavstva. Volio bih da vijeće i parlament preuzmu obvezu rade na, rada na boljem zakonodavstvu i vole bih vidjeti veću neovisnost u provedbi studija utjecaja, osobito u kontekstu malih i srednjih poduzetnika. No, znam koja je uobičajena priča i da moramo raditi kako to predsjedništvo predlaže. Dakle, ne možemo imati svoj vlastiti popis želja. No ono što bih želio reći i što me čudi gospodin Bok je to spomenuo u drugom kontekstu. Dakle, znamo ljudi da uspijevaju dobiti sporazum u prvom čitanju i ljude koji su skeptični po tom pitanju. I ako pogledam izvorni nacrt komisije, komisija je tražila odgovarajuću upotrebu postupka u drugom čitanju. Dakle, jedno što mogu pretpostaviti je da su vijeću pobornici toga, jer drugdje ih nema. I ne znam kako smo taj politički cilj ispregovarali na temelju ovog dokumenta. Vole bih čuti objašnjenje e, od onih ljudi koji su vodili pregovore. A u kontekstu toga uz velik broj ljudi koji je za transparentnost, ne razumijem kako do sada nismo dobili pripremni dokument za pregovore na ovu temu. To mi nije jasno. Da su neki drugi predvodili pregovore, možda bih to shvatio, no u ovom konkretnom slučaju to mi nije jasno. Hvala. E, kasnije ću reagirati koliko mogu na vaše komentare. E, zastupnica McIntyre sada ima riječ. Zahvaljujem. Iako nisam članica odbora AFKO, uvelike sam bila uključena tijekom cijelog procesa revizije i a u ime kluba zastupnika ECR. Dakle, govorim sada i u ime svog kluba. Prije svega rad bih komentirala cijeli postupak. Uobičajeno kada imamo prijedlog komisije, on je upućen odgovarajućim odborima koji mogu dati svoje amandmane. Tada na red glasanje, iznalazi se stajalište parlamenta, nakon čega slijedi proces trijaloga. Rezultat toga je sporazum, a prednost od postupka na odboru daje nam upravo transparentnost koju ljudi, na koju su ljudi danas pozivali. A mi kao parlament, ili barem predsjedništvo, složili smo se da će se da će to određivati jedna osoba i to Gifer Hofstetu moram doista odati priznanje, razgovaraju sa svim klubovima i određenoj mjeri je preuzeo neke prijedloge koji su mu izneseni. No parlament koji želi transparentnost i svoju jasnu ulogu u pregovorima, mislim da u tom smjeru doista postoji mnogo nedostataka e, vezano uz naš pristanak na ovaj postupak. Jedna od stvari koja je izašla iz rasprava održanih između pregovarača i klubova bila je zamisao godišnje ankete opterećenja. To mi se čini koristan korak koji je moj klub želio i mislim da drugi predlazi i zamisli koji su bili od koristi su također mogli tu biti uključeni i omogućiti bolji početak te bolju provedbu boljeg zakonodavstva. Dakle, postoji cijeli niz prioriteta za moj klub koji nisu uključeni u konačni tekst. Prvi od tih je da nam je doista bila, bila potrebno obvezujuće testiranje konkurentnosti i malih i srednjih poduzetnika. To nije tražio samo moj klub, već i EPP, ALDE i doista smo željeli to obvezujuće testiranje malih i srednjih poduzetnika a isto tako željeli smo i obvezujuće e, smanjenje opterećenja. Svi govorimo o potrebi smanjenja opterećenja i to onoga koje se nameće kroz zakonodavstvo i postoji velika podrška toj zamisli. A ovo je jedna propuštena prilika jer do toga nije došlo u ovom sporazumu. Treća glavna stvar je potreba za neovisnim tijelom za regulatorni nadzor. Vidjeli smo prijedlog komisije i takvo tijelo u potpunosti će biti pod nadležnosti komisije. I mislim da je greška za parlament da je na to pristao. To su dakle tri područja gdje smatram da smo propustili prilike i gdje ovaj sporazum zapravo ne stoji. Prije nego što završim reći ću da zamisao revizije drugih međuinstitucionalnih sporazuma je dobra i mislim da doista moramo primijeniti načela refita na sam regulatorni okvir. Vaše e, zamisao o novom izvješću smatram da je vrlo dobro. Hvala Elmar. Hvala Danuta. Mm, Nadovezao bih se na dvije, tri stvari prije svega. A zatim još nešto dodati. Gospodin Viland je rekao da su sporazumi u prvom čitanju izbačeni iz teksta. Ako to doista mislite, to je stvarno skandalozno. Mislim da ne bi bilo prihvatljivo ići protiv većine u ovom domu. E, mi pokušavamo biti učinkoviti, transparentni i to je u redu, no to ne znači da bi parlament e, trebao dati uplasti se u zamku. Ukoliko komisija predlaže zakonodavstvo, parlament nešto od toga nadzire, sve je u redu. Što se malih i srednjih poduzetnika tiče, moram se složiti sa gospodinom Korbetom. Potreban je određeni raspon vrijednosti za ove studije utjecaja, ali moramo razmotriti i ekonomski učinak odnosno kako to utječe na male i srednje poduzetnike. To je jedan od problema s kojim se neprestano susrećemo. Velike multinacionalna poduzeća mogu izraziti svoje stajalište i to se uzima u obzir, no mali i srednji poduzetnici ne mogu. Tako da ukoliko želimo njihov interes zaštititi, vrlo je važno provesti studiju utjecaja. Mislim da to nije u protoreći s onime što si Tirić rekao. Mislim da se to nadovezuje na to. Nakon rasprava sa predsjednikom odbora INTA, Bernardom Langeom, izašlo je to da međunarodne sporazume treba poprilično brzo proslijediti parlamentu. Oni ne bi trebali nešto čekati u vijeću, a da vijeće tada odlučuje kad nam ih želi proslijediti. Tako bi kod njih moglo ostati godinama. Zanima me da li je to razjašnjeno prema našim ugovorima. E, nitko se više ne javlja na riječ, pa ću kratko uzeti riječ. Cijenila bih da svi amandmani na rezoluciju koju je Richard spomenuo, ali neka pitanja koje su Rainer i gospođa McIntyre spomenuli, da to još uvijek uspijemo uvrstiti u rezoluciju, jer mislim da se možemo kroz ovu dodatnu, dodatan rad e, unijeti velik dio toga jer se nadam da ćemo još stupiti u pregovore na odgovarajućoj razini s drugim institucijama i vidjeti da se slažemo E, sa stvarima koje se tiču na tumačenja i provedbe. Dakle, mislim da ćemo se moći nositi sa time kroz naš dodatan e, rad i da ćemo uspjeti tako e, nadići slabosti onoga što je do sada dogovoreno. Drugo pitanje, nisam sigurna da sam ispravno razumjela, jer jasno mi je da je sporazum u prvom čitanju prvo čitanje naše pravo, mi to odlučujemo u kojem smjeru idemo i nema prostora među institucionalnim sporazumima e, o tome. To je naše pravo, pretpostavljam, nisam sigurna, e, da se time nismo bavili jer je na nama donijeti tu odluku. ali morat ćemo raspraviti to s Richardom i drugim kolegama iz odbora Juri mm, koji će nam biti partneri e, u ovom izvješću. Dakle, vidjet ćemo kako možemo nadoknaditi ono što trenutno nedostaje i kako to možemo riješiti. U kontekstu studije učinka mali i srednji poduzetnici a time se bavimo kao i drugim pitanjima, administrativnim opterećenjem i sličnim. Dakle, na istoj su razini, tako da pretpostavljam da se radi o ekvivalentnim testovima što se tiče malih i srednjih poduzetnika, te da se uzima u obzir studije učinka. E, mali i srednji poduzetnici se pojavljuju, ako se navaram, i kada se bavimo pitanjem konzultacija. Mislim da su i tu mm, istaknuti u sporazumu kao jedno područje prema kojim trebamo pokazati veliku pažnju i uključiti ih u konzultacije o predloženim zakonodavnim inicijativama komisije. Tako da vjerujem da su mali i srednji poduzetnici dobili e, dostatnu pažnju u ovom sporazumu, ali to bismo još dodatno mogli e, naglasiti u izvješću o e, provedbi. Bilo bi korisno za kolege koji imaju te popise, da se to pokuša progurati na malo vrata. Dakle, nismo mi ti koji odlučujemo o postupku, već naši šefovi, konferencija predsjednika, klubovi zastupnika koji su izabrali ovaj postupak za pregovore, a mislim da smo mi kao ova dva zadužena odbora učinili sve što možemo da damo svoj doprinos procesu i bili uključeni koliko je to moguće no moramo poštovati e, postupak koji je prihvaćen. Ukoliko nema daljnjih komentara, ponovit ću rok za podnošenje amandmana, drugi veljače i zatim će biti razmatranje amandmana i glasanje tijekom zasjedanja 22. veljače. Zasjedanje odbora, dakle. Sad možemo brzo prijeći na posljednju točku. Pascal Duran, i razrišnica 2014. opći proračun Euro, Europske unije, Europsko vijeće, vijeće. E, Pascal. Pascal. Zahvaljujem. Jasno mi da moramo što prije moguće proći. Dakle, samo ću nekoliko trenutaka upotrebiti da kažem sljedeće. Kao što znate, radi se o mišljenju koje će E, doprinijeti radu odbora KONT. E, na kraju šestogodišnje rasprave koja se bavi činjenicom da parlament ne može dati razrešnicu vijeću. Ovdje govorimo 3 milijarde eura javnih sredstava koji nisu nigdje uključeni i dakle to je veliki iznos. Po meni, pokušao sam biti pragmatičan, ono što možemo vidjeti je da ne možemo verificirati račune vijeća jer ih oni ne predaju komisiji. A zbog mehanizma koji je komisija neslužbeno prihvatila, parlament bi načelno trebao biti mogućnosti neovisno e, pregledati račune svih agencija i to se više ne događa ti postupci verifikacije na razini komisije već e, unutar 50 različitih agencija i institucija i mi želimo vidjeti stanje u vijeću, no oni nam ne daju pristup. To znači da imamo kafkansku situaciju gdje vijeće ne žele dati informacije komisiji zbog toga što komisija želi parlamentu dati pristup dokumentima vijeća. I tako se vrtimo u krug. U svom mišljenju već sam rekao da ne možemo nastaviti raditi ovakvom pravnom vakumu i predložio sam sljedeće. Vijeće i komisija trebala bi započeti pregovor s parlamentom na ovu temu kako bismo mogli privesti kraju ovakvu situaciju koja da kako tako ne može se nastaviti jer je nezakonita prema europskom pravu, ali nezakonita i što se tiče potrebe mm, verifikacije javnih rashoda. Dokoliko do toga ne dođe, možda možemo predložiti neke promjene ugovora kako bismo mogli privesti kraju i pokušati riješiti ovu situaciju. Naravno imate na umu tko mijenja ugovore. Richard? Moram se spriječiti u ime e, zastupnice Tabardel, naše izvjestiteljice u Sijeni, koja nije mogla prisustvovati ovom sastanku, no koliko znam ona načelno podržava potrebu veće transparentnosti i više informacija e, koje od strane vijeća. Da li je ovo pravi trenutak za predlagati promjenu ugovora? Ne znam. No možda ako kažemo sljedeći puta ili s vremenom. Osobno govoreći, rekao bih da imamo tu jednu drevnu tradiciju tri desetljeće, ili više džentlmenskog e, sporazuma između parlamenta vijeće, a to je da kada osvajamo proračun mi ne ulažemo amandmane na njihov, oni ne ulažu amandmane na naš prijedlog proračuna. Da, ne džentlmenski, nego e, pristojnih osoba i muškaraca i žena. To se dakle primjenjuje i na razrišnicu i mislim da bi zapravo te dvije institucije trebale odrasti, odustati od takvog sporazuma i mnogo bolje nadzirati međusobne proračune kao i razrišnice. Ne vidim zbog čega bismo se trebali bojati toga da vijeće nešto više kaže o nama, jednako kao što mi želimo komentirati nešto malo više vijeće. No to je moj osoban stav, ne govorim u ime svog kluba. Vidim da nema ostalih izvjestitelja u sjeni. Nadam se da će biti aktivni u predlaganju amandmana. Želite li vi iznijeti neki komentar? Mi predlažemo da 26. siječnja u 12 sati bude rok za predlaganje amandmana. Ovo je kratko izvješće, nadam se da će to biti dovoljno, a onda možemo glasovati do 22. veljače. Ako se svi slažete, onda e, predlažem da nam dakle rok za predlaganje amandmana bude 26. siječnja do 12 sati. Dakle, sada smo zaključili sastanak. Hvala.